Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Dobar dan, dame i gospodo. Molim da se zauzmete svoja mjesta. Započet ćemo s radom za jednu minutu. Dakle, imate vremena da se udobno smjestite u dvorani i dovršite uzbudljiv i zanimljiv razgovor koji vodite. Dopustite mi da vam svima zaželim dobrodošlicu. Ponaosob želim dobrodošlicu gospođi Alenki Bratušek koja je kandidatkinja za mjesto povjerenice za energetsku uniju i potpredsjednicu Europske komisije. Ona je bivša predsjednica vlade Slovenije. Naše saslušanje zajednički organiziraju dva odbora, odbor za okoliš i e, javno zdravlje i sigurnost hrane, čeg predsjednika Giovanni Alaviju pozdravljam, te drugi odbor i odbor kojim ja predsjedavam, odbor ITRE za industriju istraživanje i energetiku. Inače radi se o drugom saslušanju koje naša dva odbora vode zajedno i kolega Lavija će su predsjedati ovim sastankom, ovim saslušanjem. Pozdravljam ovdje predstavnike naših dvaju odbora, ali i sve druge prisutne. Naše je saslušanje javno i može se izravno pratiti putem interneta na web stranicama Europskog parlamenta. Gledaju nas europljani kojima ovom prilikom želim dobrodošlicu. Odbor ITRE zadužan je za praćenje europske energetske politike. Tu ulaze mnogi aspekti od uštede energije do promicanja interkonekcija među energetskim mrežama, razvijenje europskih transenergetskih energije. Energetska politika sasvim sigurno bit će bitna u sljedećem parlamentarnom sazivu. I iz tog razloga za nas je vrlo važno da čujemo od gospođe kandidatkinje za mjesto povjerenice za energetiku i podpredsjednice Europske komisije kako se namjerava nositi sa svim izazovima. Svjesni smo da pitanja poput konkurencije, vanjskih poslova, industrije mogu također biti značajni aspekti stvaranja energetske unije. Dragi kolege, članovi odbora i ITRE, primili ste sve dokumente unaprijed. U njih uključujemo mandatno pismo gospođi Bratušek, njezin iskaz financijskih interesa te e, mišljenje odbora za pravna pitanja kao i sve odgovore koje je gospođa Bratušek dala napismeno na naš upitnik. Sve se to nalazi u vašim materijalima koje imate na stolovima. Zamolit ću kolegu da nastavi predsjedati. A moram prije toga reći da se e, e, Europski parlament zasniva na više parametara kada prosuđuje kandidata za povjerenika, njihov interes za europska pitanja i e, prati stručna znanja iz područja koje kandidat za povjerenika treba pokrivati i e, e, sposobnosti komuniciranja. A sada predajem riječ e, kolegi Giovanni Ulaviji. Hvala kolega. Dopustite mi da ja pozdravim gospođu Bratušek. Nakon što je radila na više različitih dužnosti u e, slovenskoj javnoj upravi. Ona je bila zastupnica u slovenskom parlamentu gdje je presjedala odborom za javne financije, a potom je postala predsjednica vlade Slovenije, što je bilo po prvi puta da žena obnaša tu dužnost u Sloveniji bila je također i ministrica zdravstva. Ona bi u okviru Europske komisije morala rukovoditi radom nekolicine povjerenika, među inima onim zaduženim za klimatske promjene energetiku, kao i onom koji se bavi pitanjima pomorskog prometa i ribarstva. Dio toga pokriva područje rada odbora ENVI. Treba stvoriti solidnu energetsku politiku, a morat će voditi i koordinirati ključne inicijative te osigurati da Europska ima mjesto koje pripada prilikom pregovora na međunarodnoj razini. Treba se također zalagati za zeleni raste i od Europe napraviti čelnika u svijetu koji će predvoditi na planu obnovljivih energija. Već dugo vremena radimo na ostvarivanju ambiciozne i učinkovite klimatske politike. Radimo na ostvarivanju energetike koja će imati nisku stopu emisija ugljika. Trebamo imati učinkovitu i dobro koordinirati energetsku politiku u svjetlu održavanja sastanka na vrhu u Parizu 2015. godine. Potrebno je također da se ostvari program do 2030. godine za energetiku, a također treba uspostaviti sustav e, razmjene kvota E, emisijskih kvota, takozvani sustav ETS. Dajem ponovno riječ kolegama da objasne kojim kako će izgledati ovo saslušanje. E, za početak e, će kandidatkinja za mjesto povjerenice biti pozvana da da uvodno izlaganje. Svakog puta kada je odbor ITRE predsjedao, vrijeme dodijeljeno za uvelno izlaganje, bilo je 10 minuta. Kada je predsjedavao odbor ENVI, oni su imali 15 minuta. Dogovorili smo se među naša dva odbora da se onda odlučimo za srednji put i da uvodno izlaganje traje 12 minuta. Obavijestili smo o tome ranije gospođu Bratušek i ona se pripremila za izlaganje od 12 minuta. Nakon toga gospođa Bratušek će na kraju ovog saslušanja imati 5 minuta za završnu riječ. Kao i obično, nakon uvodnog izlaganja uslijedit će 45 pitanja sa jednim blokom. Svaki blok će trajati po tri minute, minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. Ja e, molim sve sudionike kao i kandidatkinju za mjesto povjerenice da se strogo pridržavaju vremena. Imat ćemo tolerantnost od 5 sekundi za zastupnike, a 10 sekundi za kandidatkinju za povjerenicu. Nećemo možda uvijek biti tako strogi, ali znate da imamo ovlast da budemo tako strogi. Također svi koji će e, govoriti će imati vrijeme koje će se prikazivati ispred njih i vidjet će znak da će za 10 sekundi vrijeme za pitanje, odnosno odgovor isteći. Prvi će postaviti pitanje predstavnici svakog kluba zastupnika. Cijelo će saslušanje biti usmeno prevođeno. Pozivamo sve da govore materinjim jezikom. Molim isto tako da kako bi prijevod mogao biti precizan, ne govorite previše brzo moći ćete istovremeno izravno pratiti ovo saslušanje na internet stranicama kao što ćete ga moći i nakladno pratiti na zahtjev. A sada možemo poći sa uvodnim izlaganjem. Izvolite gospođo Bratušek. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, poštovani članovi, dame i gospodo. Pred nama je pet izuzetno zahtjevnih godina i ja sam uvjerena da će oni biti od ključnog značaja za Europsku uniju. Kriza je doista imala e, razorne posljedice u brojnim zemljama. Nezaposlenost mladih povećala se na neprihvatljivu razinu u većini Europe. Naš izazov sastoji se u tome da Europska unija se mora pobrinuti za potrebe ljudi. Sljedećih pet godina bit će od ključne važnosti za povred povjerenja u ovu instituciju. U tom smislu mi moramo napraviti program za poticanje radnih mjesta, rasta, pravičnosti i demokratskih promjena. Taj program provodit će snažan tim koji će međusobno surađivati. U toj uzajemnoj suradnji ja vidim Europski parlament kao jedan od ključnih partnera Europske komisije. Želim se obvezati da ću poduzeti sve moguće napore kako bi promicala po suradnju između Europskog parlamenta i komisije. Kao bivši bivša premijerka i parlamentarka ja cijenim važnost doprinosa parlamenta u iznalaženju rješenja i naravno u provedbu našeg zajedničkog programa na korist građana Europske unije poštovani zastupnici. Meni je čast e, i ovdje vrlo ponizno stojim pred vama kao kandidatkinja za mjesto do predsjednice Komisije za energetsku uniju. Moja matična zemlja Slovenija integrirana je u obitelj Europske unije prije deset godina. Za mene je to bilo ostvarenje sna ja i cijeli moj naraštaj znamo, Europska unija je mjesto kamo pripadamo. To je rješenje, a ne problem. A stvaranje energetske unije kroz povezivanje država članica na području energetike i politika koje se odnose na klimu ima zaista izglede da postane kamen temeljac europske strategije u prevladavanju krize. To je rekao predsjednik Juncker i to, je i moja vizija. Osiguranje energetske sigurnosti, e, konkurentnosti europske industrije na globalnom tržištu i promicanje održivog zelenog rasta na temelju jasnih klimatskih ciljeva, to su neki od najvećih izazova našeg vremena. Kao članica Europskog vijeća do nedavno ja sam u cijelosti svjesna složenosti e, energetskih pitanja ne samo da sam se aktivno zanimala za strateške rasprave na razini Europske unije, već sam i u cijelosti bila opredjeljena prema provedbi potrebnih mjera na nacionalnoj razini. Među ostalim, e, ponosna sam na činjenicu da upravo tijekom mog mandata kao premijerke moja e, matična zemlja Slovenija je u konačnici i u cijelosti provela treći energetski paket. Dame i gospodo, ja sam kao predsjednica vlade preuzela taj mandat u jednom od najtežih razdoblja naše mlade države. I upravo kroz dobro odmjerene i dosljedne politike koje se temelje na našim europskim načelima i obvezama, mi smo uspjeli izvući Sloveniju iz njezine najgore ekonomske krize. Vjerujte mi, Navikla sam raditi u okruženju visokog stupnja stresa, ali ponekad znam da je upravo potreban onaj meki dodir žene da bi se neke stvari smirile. Dopustite mi i da kažem nekoliko riječi o svojoj kandidaturi za povjerenicu. E, sigurno ste svjesni činjenice da je rok za podnošenje imena kandidata bio kraj srpnja. Budući da među koalicijskim strankama nije bio moguć e, konsenzus oko jednog kandidata, ostale su nam samo dvije opcije. Ili nećemo poslati niti jedno ime u Brisel, te ćemo čekati da to nova vlada učini krajem rujna, a svi možete zamisliti koje implikacije bi to imalo za imenovanje nove komisije ili smo imali opciju poslati popis imena odabir. Taj e, odabir od nekoliko e, imena sastoje se od tri imena, uključujući moje. Konačnu odluku donio je predsjednik Juncker. To su činjenice i tu nema e, ništa više osim toga. Dopustite mi da se sada vratim na naš zajednički izazov, a to je uspostava energetske unije. Moja e, matična zemlja nije jedina e, država članica Europske unije koja, zahvaljujući svojeg geografskoj položaju, je izložena sigurnosnim energetskim rizicima kao što je velika ovisnost e, o jednom dobavljaču izvan Europske unije. Stoga ja nisam uvjerena da e, se e, da jedna država članica Europske unije sama može riješiti svoj energetski izazov. Naime, energetski izazovi traže više nego ikada snažnu ujedinjenu Europu koja progovara jednim glasom na međunarodnoj razini i unutarnje tržište energetike koje dobro funkcionira. Brojke potvrđuju ključnu važnost ostvarenja energetske unije. E, uvoz Europske unije je na 53% ukupne energije. Svaki dan uvozimo e, jednu milijardu eura energije. 2013. su troškovi energije iznosili 400 milijardi eura i činili su jednu petinu naših ukupnih uvoza. Ovisnost o uvozima je rizik samo po sebi, ali kada se kombinira sa ovisnošću o jednom partneru, stvari doista mogu izmaći kontroli. Činjenica jest da šest država članica se u cijelosti oslanja samo na jedan strani izvor svoje dobave ili opskrbe plinom, dok u mnogim drugim ta izloženost čak prelazi 60%. Te brojke pokazuju nam značaj naše vizije, vizije Europske unije, država članica Europske unije koje se okupljaju u jednoj otpornoj, solidnoj energetskoj uniji e, sa politikom, e, klimatskom politikom koja je usmjerena na budućnost. Naime, e, energetska unija i zeleni rast su dvije teme koje pripadaju zajedno. Moja vizija je otporna energetska unija E, sa e, klimatskim promjenama usmjerenim prema dužnosti koja se oslanja na tri stupa, a to je jačanje unutarnjeg e, tržišta, jačanje sigurnosti i opskrbe energijom kroz diversifikaciju energetskih resursa, povezivanje infrastrukture i zajedničkom nazočnošću na međunarodnim energetskim tržištima. Drugo, nastaviti promicati obnovljive izvore energije kroz širenje europskog vodstva u tehnologiji, istraživanju i razvoju, kroz poticaje za ulaganja, promicanja javne svijesti za potrebom da se polako ide prema društvu sa niskim emisijama i stimuliranjem tržišnih sila kako bi se postigle konkurentne cijene energije. Treće, treba ojačati održivi razvoj zeleni rast i to kroz očuvanje vodeće uloge Europske unije u borbi protiv klimatskih promjena, ostvarenju ciljeva e, e, strategije 2020 i zadavanjem ambicioznih ciljeva za strategiju 2030 te osiguranje poticaja za smanjenje potrošnje energije i povećanje učinkovitosti korištenja energije. Potpuno sam svjesna da iz današnje perspektive čini se da odnos sa Rusijom ključno pitanje za energetsku sigurnost Europske unije. Da, kratkoročno sigurnost opskrbe plinom zasigurno je pitanje koje zahtjeva našu najveću pozornost, ali ne možemo stati tu. Ne smijemo zaboraviti da će drugi dugoročni sigurnosni izazovi e, takvi da će možda biti čak opasniji za Europu i njezine građane. Postizanje naših ciljeva u odnosu na klimu, a istovremeno jačanje konkurentnosti europske industrije moraju ostati glavni prioriteti našeg programa. Ja čvrsto vjerujem da E, unutarnje tržište, ako unutarnje tržište energije postaje irreverzibilna realnost i ako provedemo naše dogovorene ciljeve u odnosu na klima, počevši sa paketom 2020-2020 u kombinaciji sa velikim paketom ulaganja koje je najavio gospodin Juncker, upravo to će biti glavni ključ zdravog odgovora i na ekonomske i klimatske izazove našeg vremena. Samo ubrzana ulaganja u energetsku infrastrukturu, u čiste e, ekološke tehnologije i najvažnije u energetsku učinkovitost, samo nas to može izvući iz ove energetske dileme. E, energetski okvir 2030 osigurava e, potrebne smjernice za naše sljedeće korake. Dame i gospodo, naravno, to će zahtijevati i dosta vremena i napornog rada, a i to će zahtijevati suradnju među institucijama. Žela bi vas uvjeriti da sam u cijelosti opredjeljena prema suradnji s ovim parlamentom i njegovim odborima i i Envi Analizirajmo sada zajednički te izazove, odlučimo koje će biti konkretne aktivnosti i ambicije za provedbu energetske unije i e, ciljeva e, klimatskog programa. E, to, će, to je ono što će dovesti do promjena klime, e, promjene koja će nam e, ostvariti promicanje ekonomskog rasta i novih radnih mjesta uz smanjenje potrošnje energije i jačanje energetske sigurnosti. Promjene kojima će se stvoriti povoljna, ali ekološki prihvatljiva energija i zeleni rast koji Europa toliko treba. Europa je u prošlosti pokazala da je moguće ostvariti gospodarski rast i smanjiti energetsku potrošnju istovremeno, ali moramo ići dalje i naši građani su toga svjesni. Ako razmislite da gotovo 50% naše energije se koristi za grijanje ili hlađenje, onda je očito da su potencijali za uštede daleko od iscrpljenih jer ovdje možemo doista ubiti čak i više od dvije muhe jednim udarcem. Naime, energetska renovacija zgrada stvara nova radna mjesta dok smanjuje i emisije ugljičnog dioksida i smanjuje ovisnost Europske unije o uvozu energije i to je ona vrsta održivog rasta koju Europa treba. Ja ću uh, poduzeti sve napore kako bi značajan udio E, paketa ulaganja od 300 milijardi eura koje je predsjednik Juncker najavio u svom uvodnom govoru bude raspoređen na projekte energetske učinkovitosti koji će promicati zeleni rast i stvaranje radnih mjesta u Europi. I to je pravi put za Europu. Postizanje tih ciljeva zahtijevat će djelotvorni timski rad i koncentraciju na projekte stvarnog značaja, također na strani komisije. U kontekstu e, programa za poticanje radnih mjesta, rasta, pravičnosti i demokratskih promjena, ja ću preuzeti aktivnu ulogu na dva prioritetna područja. Koordinirat ću i upravljat ću radom e, mojih kolega povjerenika u odnosu na energetsku uniju i moja zadaća će biti osigurati da ideje i rješenja iz pojedinih područja stručnosti budu integrirani u strateški e, solidne i dobro koordinirane aktivnosti. Uz to osigurat ću svaku moguću podršku e, do predsjedniku Katajnen u odnosu na glavni prioritet, a to su radna mjesta rast i ulaganja. I također ću e, blisko surađivati sa visokom predstavnicom i dopredsjednicom Federico Mogherini kako bih e, smo osigurali da međunarodno zaštitimo naše politike. Hvala gospođo, imate još samo jednu rečenicu. Dragi zastupnici, hvala vam na pozornosti. Hvala. Sada prelazimo na predstavnike klubova zastupnika. Krećemo od predstavnika kluba zastupnika Europske pučke stranke, gospodin Krišjanis, izvolite. Hvala, gospođo Bratušek. Možda vi govorite da biste nešto rekli, međutim zanima me hoćete li se držati toga što ste rekli. Kada nekome kuća, kada nekome izbije požar u kući, susjedi obično dođu da ugase požar. Međutim, vi ste kao predsjednica vlade odbili pomoć europskih susjeda kada je zemlja imala financijskih problema. Jeste li to učinili zato što ste željeli održati neovisnost svoje zemlje pod sloganom Evropska unija neće okupirati Sloveniju kao osoba koja podržava neovisnost država članica, zanima me kako ćete formirati energetsku uniju s obzirom da bi ta energetska unija na ovaj ili onaj način morala zadirati u neovisnost država članica kako ćete riješiti taj problem. Hvala, izvolite. Hvala, zahvaljujem na pitanju. Uvaženi kolega, uvjerena sam da moramo imati mehanizam za pomoć na europskoj razini ukoliko nekoj državi članici zatreba takva pomoć. Ja sam istovremeno ponosna da je Slovenija sama uspjela riješiti svoje probleme. Usprkos činjenici da se Sloveniju kategoriziralo kao jednu od zemalja koja će trebati pomoć, nama pomoć na kraju ipak nije bila potrebna. Mi smo zajedničkim snagama pokazali da smo zaustavili taj trend u Europi i da su države članice u stanju same razriješiti svoje probleme. Mi nismo odbili pomoć, naprosto smo sami riješili svoje probleme. Ja sam i dalje vrlo ponosna na to. Što se tiče energetske unije, to je jedan od najznačajnijih projekata u predstojećem petogodišnjem razdoblju. Slažem se s vama da će biti potrebna velika razina suradnje. Želimo li ispuniti taj zajednički cilj koji smo si zacrtali? I države članice će morati sudjelovati u ispunjenju tog zajedničkog cilja. Bitno je da nam ti ciljevi budu zajednički, a naravno u ispunjenju toga cilja treba će nam i vaša pomoć komisija kao takva i ja kao potpredsjednica komisije teško ćemo postići taj cilj sami, ali zajedno s vama ćemo taj cilj moći postići. U ime kluba zastupnika socijalista i demokrata, gospođa Van Blemt. Hvala. Koncepcija energetske unije još uvijek je neprecizna. Međutim, zanima me koji će biti odnos koji ćete vi imati kao potpredsjednica zadužena za energetsku uniju i osobe povjerenika koji će biti zadužen za energetiku i klimatsku politiku. Postoji li neka razlika između te dvije funkcije, a ukoliko ne postoji, koja će biti vaša zadaća i na koji način ćete to razjasniti. Ja ću dodati još jedno pitanje. Tko će biti nadležan za određivanje ciljeva za energetsku učinkovitost i udjel u obnovljivim izvorima energije? Hoće li to biti povjerenik zadužen za energetiku i klimatsku politiku ili ćete to biti vi kao potpredsjednica za energetsku uniju? Ako ćete to biti vi, onda me zanima koji su vaši ciljevi u tom području energetske učinkovitosti. Hvala. Zahvaljujem na pitanju. Da, poznato mi je da ima dosta zadrški kada je riječ o novom ustroju komisije. Ja sam uvjerena da je predsjednik Juncker dobro razmislio o tome prije nego što je iznio ovaj prijedlog novog ustroja komisije. Kao što sam rekla u uvodnom izlaganju, ja vjerujem da ćemo vas kroz konkretne aktivnosti moći uvjeriti da će komisija na ovaj način djelovati učinkovitije. Ja ću osobno koordinirati rad nekoliko povjerenika s jednim jedinstvenim ciljem, a to je da se objedine ciljevi iz različitih područja pod isti krov kako bismo svi mogli ići prema jedinstvenom zajedničkom cilju. Uvjerena sam da ću na samome početku, ako mi ukažete povjerenje i potvrdite moju kandidaturu, da ćemo se uspjeti dogovoriti o načinu rada unutar komisije. Vjerujem da ćemo moći uspješno raditi na taj način. Što se tiče odgovornosti za određivanje i postizanje zadanih ciljeva, u tom dijelu smatram da je bitnije od pitanja tko je nadležan za pojedine ciljeve dati odgovor na pitanje koji će biti ciljevi, a ti ciljevi moraju biti ambiciozni. Mi svi moramo raditi na postizanju tih i takvih ambicioznih ciljeva. Na kraju krajeva čitava komisija bit će zadužena za postizanje zadanih ciljeva. Hvala. Hvala. Gospodin Marek Grubaček iz kluba zastupnika ECR-a. Hvala. Gospođo Bratušek. Energetska unija u Europskoj uniji je kamen temeljac e, energetske sigurnosti u Europskoj uniji i smatram da ima važnu ulogu kod opskrbe energentima, posebno s istoka. Trenutna situacija zahtjeva odlučno djelovanje u pravcu postizanja energetske sigurnosti, a s obzirom na ponašanje Rusije. Kao u odgovoru na upitnik Europskog parlamenta rekli ste da, ćete nam navesti akcijski plan za kratkoročno i srednjoročno razdoblje. Zanima me koji element uredbe o sigurnosti opskrbe plinom je bitan kada je riječ o trenutnoj prijetnji opskrbe plimom i koji će biti predmet evaluacije? Drugo pitanje, ako Rusija obustavi opskrbu plinom Europi, e, kako ćete zamijeniti tog opskrbljivača? Tko bi trebao zamijeniti tog opskrbljivača? Hvala. Uvaženi kolega, da upravo ste. Sigurnost opskrbe energijom uistinu je kamen temeljac Europske energetske unije. Doista, situacija u kojoj se trenutno nalazimo prisiljava nas da reagiramo brže nego što bismo to inače učinili. Kriza opskrbe plinom je nešto čemu smo već bili svjedoci u Europskoj uniji. Mogu vam reći da smo danas spremni na to nego što je to bio slučaj ranije, premda smo i 2009. imali sličnu situaciju. Naravno, morat ćemo pronaći kratkoročna i dugoročna rješenja. Dugoročno gledano treba nam snažno unutarnje tržište, bolje povezana infrastruktura i mogućnost protoka energije među regijama, među državama, ali isto tako i među pojedinim dijelovima zemalja koji još uvijek nisu povezani sa ostatkom mreže. Bez cjelovite infrastrukture ne možemo dalje. To nam je nužno potrebno kako bismo povećali sigurnost opskrbe. Kratkoročno gledano morat ćemo brzo izraditi plan za izvanredne situacije relevantne službe rade na tome i poduzimaju mjere ispitivanja otpornosti sustava. Dakle, u slučaju da dođe do smanjenja opskrbe plinom ili potpunog prekida u opskrbi, premda se to do sada još nije dogodilo, u, takvom, u takvoj situaciji ćemo se morati obratiti Norveškoj i zemljama na sredozemlju kao drugim opskrbljivačima. Kolega Federlej u ime kluba zastupnika Liberala ima riječ. Hvala predsjedatelju i zahvaljujem vama, gospođo Bratušek. Kada je riječ o klimatskim promjenama i geopolitici, nalazimo se na raskršću, htjeli mi to ili ne. Nepoduzimanje mjera u ovom trenutku dovest će nas u situaciju kada će naši naša radna mjesta ovisiti o agresivnoj Rusiji ili Bliskom istoku koji je nesigurno područje. Ulaganjem u energetsku učinkovitost možemo smanjiti emisije, povećati zapošljavanje u Europi. Moje pitanje vama je sljedeće. Kako ćete vi kao potpredsjednica komisije osigurati da povjerenici ubrzaju energetsku tranziciju kako bi Europska unija postala predvodnikom u području obnovljivih izvora energije. Hvala. Zahvaljujem na pitanju. Naša je vizija jasna i naši ciljevi su jasni, kao i mjere koje ćemo poduzeti kako bismo ih postigli. Čvrsto vjerujem da su nam to zajednički ciljevi. Europska komisija bez država članica ne bi mogla mnogo postići u ovom području. Dakle, suradnja i poznavanje i svijest o tome da su nam ti ciljevi zajednički od ključne važnosti. Kao što sam ranije napomenula, bez vaše pomoći i bez potpore država članica, ja osobno ne bih mogla postići mnogo. Međutim, bitno je da svi radimo na postizanju istog zajedničkog cilja. Obnovljivi izvori energije su bitni iz nekoliko razloga. Kao prvo, zato što se na taj način mogu smanjiti emisije stakleničkih plinova, na taj način se postiže jedan cilj, smanjuje se ovisnost o uvozu i također se na taj način mogu otvoriti nova radna mjesta, takozvana zelena ili ekološka radna mjesta. Na taj način se potiče i gospodarski rast. Naravno, sasvim mi je jasno da sukladno važećim propisima i odredbama ugovora, države članice imaju mogućnost neovisno donositi odluku o vlastitom energetskom miksu na svom teritoriju. Neovisno o tome svi mi zajedno, komisija i države članice moraju biti svjesni zajedničkih ciljeva, svatko mora dati svoj udio u postizanju tog zajedničkog cilja. A ako želimo da energija koja se dobiva iz obnovljivih izvora bude jeftinija, da bude pristupačnija industriji, onda ćemo morati nastaviti ulagati u istraživanja i razvoj, što će nam svakako biti korisno u tome. Ja ću svakako raditi na tome da Europa postane predvodnik u korištenju obnovljivih izvora energije. Gospodin Neokris Silikiotis u ime kluba zastupnika GUE. Gospođo Bratušek, u svibnju je Europska komisija izdala priopćenje vezano uz strategiju o sigurnosti opskrbe energijom. Međutim, tu se ne spominju pričuve, e, rezerve koje su otkrivene na istočnom sredozemlju, niti kako se one mogu iskoristiti. Spominje se samo energetsko žarište, a istovremeno se ne govori o tim značajnim ležištima na istočnom dijelu sredozemlja. To se pocijenjuje. Kako mislite iskoristiti te resurse, posebno na Cipru? postoji li neki plan da se stvori energetsko čvorište e, u tom dijelu za Europu. Kakva će biti suradnja sa tim zemljama? Jučer je Turska, zemlja kandidatkinja, nezakonito zauzela jedno područje i time prekršila pravo Najljepša hvala za e, uprašanje. Hvala na pitanju. Smatram da nije ponovno potrebno ponavljati kako energetska sigurnost i sigurnost opskrbe energijom i dalje ostaju kamen temeljac energetske unije. Što se tiče diverzifikacije puteva opskrbe i energetskih izvora. To će nam upravo omogućiti da dođemo do zajedničkog cilja, a to je Europa koja je neovisnija u području energetike. Neke ciljeve je lakše postići od drugih, a za neke druge će biti potrebno više vremena. Činjenica je da su neki projekti bolje pripremljeni, već se krenulo u provedbu tih projekata, za druge će biti potrebno duže vremena. Snažno unutarnje tržište je ono što je potrebno za Europsku uniju, za energetsko tržište kako bi kako bismo bili konkurentni u području energetike. Ako želimo povećati stupanj neovisnosti, a vjerujem da, da svi želimo ići prema tom cilju, onda nam je nužno, hitno potrebno diversificirati i puteve opskrbe, kao što ste spomenuli, ali isto tako i izvore energije. I tu se opet vraćam na obnovljive izvore energije, koji trebaju biti jedan od naših ključnih ciljeva u predstojećem petogodišnjem razdoblju. Hvala. Klot Turmes u ime kluba zastupnika zelenih EFT. EFA. Gospođo Bratušek, rekli ste da ste za ambiciozne ciljeve u području obnovljivih izvora energije. Znate li da je cilj od 27% 2030. godine nešto što će dovesti do manje ulaganja od 2020. do 2030. nego što je to bio slučaj u prethodnom razdoblju od 2010. do 2020. Smatrate li da treba uistinu smanjiti ulaganje u obnovljive izvore energije tvrdeći da ćemo biti svjetski predvodnik u tom području? Drugo pitanje. Energetska unija podrazumijeva konvergenciju. Nadam se da se slažete da je potrebno da dođe do konvergencije među državama članicama. Imamo direktivu o obnovljivim izvorima energije koja može služiti kao mehanizam za, za tu konvergenciju. Svaka zemlja ima obvezujuće ciljeve u području obnovljivih izvora energije. Hoćete li vi iskoristiti svoje pravo na inicijativu predlaganja zakonskih prijedloga kako bismo imali obvezujući okvir za nacionalne ciljeve u području obnovljivih izvora energije. Hvala na pitanju. Uvaženi kolega, uvjerena sam da obnovljivi izvori energije predstavljaju budućnost za energetsku politiku u Europi. To će nas dovesti u mogućnost da imamo veći stupanj energetske neovisnosti. Međutim, stvari se ne mogu mijenjati preko noći. Ovaj cilj nije 27%, nego barem 27%. Kada je riječ o tom cilju, to je onaj cilj koji su države članice bile spremne podržati. I vjerujem da ćemo tijekom ovoga mjeseca dobiti i zaključke vijeća koje će taj cilj od barem 27% učiniti obvezujućim. Istovremeno, kod određivanja energetskog miksa, moramo biti svjesni činjenice da su tu države članice neovisne. One same mogu donijeti odluku o tome koje će izvore energije koristiti. Bitno je spomenuti jednu stvar – energetske izvore nije moguće zamijeniti preko noći, kao što sam rekla. One koje ćemo zadržati, poput fosilnih izvora energije, i kod njih dolazi do tehnološkog napretka. Dakle, postiže se tehnološki napredak u smislu da se ograničava onečišćenje kod korištenja tih e, izvora energije. Što se tiče energetskog miksa i korištenja obnovljivih izvora energije, situacija je različita u pojedinim državama članicama. Upravo je zato teško odrediti jedinstvene ciljeve za sve države članice. Hvala, gospođo Bratušek. Dario Tamburano, EFDD. Dobar dan, gospođe Bratušek. Riječ otpornost je nešto što se uvuklo u e, svaki govor o energetici i vi ste to je upravo izrekli. Ali kada gledamo kakva je energetska strategija za Europsku uniju, onda se o toj otpornosti govori zapravo kao o nečem što ide od ozgo na dole. Govori se zapravo samo o infrastrukturi više e, plinovoda, naftovoda, možda i više nuklearnih e, centrala. Ali mislim da više toga treba napraviti i na razini lokalnih vlasti koje bi se moralo upozoriti da se vjerojatno svijet nalazi pred vjerojatno stalnom krizom energenata. A europski građani koji nas sada slušaju bi sigurno rado saznali kako vi definirate e, riječ e, otpornost u okviru energetike i naročito kada to ide od ozgo na dole prema lokalnim zajednicama. Hvala na pitanju. Činjenica je da je naša vizija razviti otpornu energetsku uniju i naša energetska politika treba biti usmjerena na budućnost. Ako želimo imati energetsku uniju koja je otporna na vanjske utjecaje, onda moramo djelovati u nekoliko područja. Kao prvo, kada je riječ o sigurnosti opskrbe, morat ćemo se pobrinuti da naše unutarnje tržište bude snažnije i da funkcionira mnogo bolje nego što je to sada slučaj. Drugo, unutar energetske unije, u samoj Evropskoj uniji, moramo proizvoditi više energije. To će nam omogućiti da smanjimo ovisnost o uvozu. To su dva vrlo značajna pitanja. Što se tiče proizvodnje energije. Prvenstveno je riječ o obnovljivim izvorima energije. Energija iz obnovljivih izvora je dostupna u Europi. Postoji još jedna činjenica koju nisam do sada spomenula, a to je energetska učinkovitost. U području energetske učinkovitosti ljudi i građani na lokalnoj razini najviše mogu poduzeti. Projekti usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti kao što je obnova zgrada može postići više ciljeva. Mogu se otvoriti nova radna mjesta, mogu se smanjiti emisije stakleničkih plinova i smanjiti potrošnja energije. Na taj način se može smanjiti ovisnost o vanjskim opskrbljivačima. Sve to dovodi do otporne energetske unije. Hvala lijepa. Ovim dolazimo do kraja prvog dijela postavljanja pitanja i davanja odgovora. Prelazimo sada na drugi krug u ime različitih klubova zastupnika. Najprije dajem riječ gospođi François Grostet. Hvala. Gospođo Bratušek, nuklearna energija je ona koja za one zemlje koje se za nju odluče pridonose smanjenju emisije stakleničkih plinova i daje veću energetsku sigurnost. Takav je slučaj sa Francuskom koja osigurava značajan dio svojeg izvora energije i zato je, zahvaljujući nuklearnoj energiji, neovisno otprilike 50% druge zemlje, u drugim zemljama i situacija drugačija, sve ukupno gledano 30% europske energije dolazi iz nuklearnih centrala. Treba stalno raditi također i na inovacijama. Gospođo Bratušek, na koji način namjeravate pomiriti vaš zadatak koji je vezan E, za onaj dio e, euro, euroatomskog mm, dakle, ugovora, ugovora eurotom koje neki pak stalno dovode u pitanje. Hvala lijepa na ovom pitanju, draga kolegice. Moram reći da se već počinjem ponavljati. Države članice moraju poštovati temeljne ugovore. I one su te koje određuju energetski miks. U Sloveniji mi imamo nuklearnu energiju, a velik dio naše energije dolazi upravo iz tog izvora. Osobno smatram da je vrlo važno da kada govorimo o nuklearnoj energiji, da moramo odrediti norme na europskoj razini. Tako i imamo norme sigurnosti na europskoj razini. Nakon što je došlo bilo posljednji puta do nesreće u nuklearnoj centrali, u e, sve su europske nuklearne centrale bile podvrgnute testovima otpornosti. Vjerujem da je to najviše što Europska komisija treba, mora i može učiniti osim samih zadataka, samih ugovora. A sada dajem riječ gospodinu Žilu ono Gospođo Bratušek, usprkos tome da je došlo do napretka posljednjih godina, ipak europska energetska politika nije ustvarila glavne e, ciljeve, a to je da se omogući pristup energentima po priuštivim cijenama, da se omogući pristup energiji svih Evropljenja i isto tako da se zalažemo za model proizvodnje i distribucije koji nam omogućuje da e, imamo industriju s malim emisijama ugljika. Moje pitanje je sljedeće. Možete li nam dati obrise energetske unije koju trebate načiniti? Je li to ona koja će sličiti viziji Donalda Tuska, predsjednika Europskog vijeća, ili ćete se pak nadahnuti onome što je predlagao e, Jacques Delors, bivši predsjednik Europske komisije i predsjednik odbora Buzek, ili ćete se pak više zasnivati na obnovljivim energijama? Ovo je konkretno pitanje na koje molim konkretan odgovor. Najljepša hvala na vašem pitanju. Slažem se s vama. Postavili smo si određene ciljeve vezane za uspostavljanje energetske unije. Energetska unija jest upravo stavljanje na raspolaganje energije po priuštivim cijenama. Moramo imati i sigurne izvore opskrbe energije. To nećemo moći postići preko noći. Mislim da su ključni elementi energetske unije poznati. Moramo smanjiti korištenje energije. Na taj način ćemo pojačati energetsku nezavisnost. Moramo također imati veću energetsku sigurnost. Istovremeno, ne smijemo na taj način ugroziti konkurentnost Europe. Moramo preći na gospodarstvo koja će se zasnivati na niskim e, emisijama ugljika. Moramo poboljšati tehnologije korištenja fosilnih goriva koje i dalje koristimo. Želimo li povećati nezavisnost, moramo imati više različiti kanala e, i izvora dobavljanja energije. Moramo imati veću diversifikaciju infrastrukture u energetskoj uniji. Na Iberskom poluotoku i u Baltičkim zemljama postoje veliki problemi vezanih za infrastrukturu, a kao što sam već rekla, ne možemo sve postići preko noći. Neki su projekti dobro već pripremljeni, dok za druge će trebati dulje vremena da ih se provede. Slažem se da moramo govoriti jednoglasno kada razgovaramo s našim ključnim međunarodnim partnerima. Europa i kroz svoju energetsku uniju mora govoriti jednim glasom. Hvala, riječ ima gospođa Judy Gerling. Hvala. Hvala, gospođo Bratuše. Usprkos vrlo konkretnih i preciznih pitanja kolega. Za sada ste, nam niste dali nikakav precizni odgovor, već ste ponavljali opće mjesta iz vašeg uvodnog izlaganja. Mo, htjela bih vam postaviti vrlo konkretno pitanje na koje molim vrlo konkretan odgovor. U vašem pisanom odgovoru na upitnike vi kažete da se zalažete da oni koji onečišćuju plate. Vrlo to izrekom kažete, možda se na taj način namjeravate ostvariti sredstva za financiranje vaših politika, budući da je oporezivanje u nadležnosti država članica, na koji način to namjeravate ostvariti? E, najljepša hvala za ovo pitanje. ako svi zajedno budemo svjesni zajedničkih ciljeva, drugim riječima slažemo li se sa onim što su dogovorili komisije, parlament i države članice, iako to mislimo ozbiljno, onda svi moramo raditi kako bismo ostvarili iste ciljeve. Kada govorimo o troškovima, o cijeni energenata, moramo reći da smo mi u Europi puno napora uložili kako bismo koristile ni čiste energije i borili se protiv klimatskih promjena. A cijena energenata također je nešto viša kod nas zbog različitih poreza i dažbina. Želimo li ostvariti zajedničke ciljeve s polja energetske unije? Mislim da bismo se oko toga mogli dogovoriti. Svjesna sam činjenice da države članice neovisno kreiraju vlastitu poresku politiku, ipak mislim da ako želimo ostvariti energetsku uniju, da se možemo dogovoriti o tom aspektu. Vjerujem da moramo pokušati iznaći rješenja gdje će oni koji više onečišćuju okoliš plaćati više. Oni koji manje zagađuju trebali bi imati niže stope poreza. Međutim, kao što ste već rekli, u tome se moraju dogovoriti zemlje članice. Međutim, naglašavam još jednom, ako svi imamo isti cilj, ne bismo trebali imati problema da se dogovorimo. Gospodin Herbrandi ima riječ. Hvala gospođo Bratušek. Vi ste se opredijelili za program za zeleni rast i obnovljivu energiju. Problemi u Europi su dvojaki, mislim, da je naša energija zapravo nešto što je E, previše zagađuje, premalo je obnovljiva i nije dovoljno učinkovita. Moramo to promijeniti, međutim to će biti Herkulovski zadatak. Prvo, dijelite li moju analizu situacije i drugo je, možemo li na tom planu dobiti veću podršku država članica? Zato što energetska unija znači da svi mi moramo tijesno surađivati, a to je do sada bio veliki problem. Hvala vam lijepa na pitanju koje ste mi postavili. Ako imamo iste ciljeve, a čvrsto sam uvjerena da ih imamo kada se radi o energetskoj uniji, zašto? Zato što smo te ciljeve zajedno izradili. Dakle, u tom slučaju vjerujem da neće biti tako teško sve to postići. Vi ste rekli da bi bilo teško naći konsenzusa za pojedina rješenja. Vjerujem da je energetska unija skupa unija, nije niti najčešća i da jako najčišća isto tako jako ovisimo o uvozu. Ja se moram baviti upravo tim aspektima, želimo li smanjiti ovisnost, moramo u Europskoj uniji smanjiti korištenje energije i makar se radilo i o obnovljivim izvorima energije. Moramo paziti kako koristimo fosilne energije. Moramo koristiti tehnologiju koja će najmanje onečišćivati okoliš. Zatim, o energetskoj učinkovitosti, postalimo li energetski učinkoviti, bit ćemo učinkovitiji i smanjiti ovisnost u uvozu energije. Također je važno da svi projekti energetske učinkovitosti i nezavisnosti moraju također e, pokazati da ostvarimo veći gospodarski rast i otvorimo više radnih mjesta. Dokazano je da je to upravo tako. Moramo također ojačati unutarnje tržište, a zato nam je bolja, potrebna bolja infrastruktura. Sada riječ ima gospođa Merija Kelonen. Dragi predsjedatelji, gospođo kandidatkinjo za mjestu vijest potpredsjednice Europske komisije. Kako bismo ostvarili ciljeve, moramo imati europsku električnu mrežu koja će omogućiti da od proizvođača do korisnika e, dobivamo električnu energiju koja će biti kontrolana i nadzirana. Dakle, da se takva jedna mreža zaista nadgleda. Kako namjeravate na tome raditi i kako možemo ostvariti pravu mrežu u Europi? Najljepša hvala na vašem odgovoru. Kao što sam već rekla u uvodnom izlaganju, uložit ću napore kako bi se najveći dio paketa ulaganja, što ga je bio najavio predsjednik Juncker, dakle da se najveći dio tog paketa odvoji za energetiku. I dio toga će biti i takozvane pametne mreže. Uvjerena sam da želimo ojačati obnovljive izvorne energije i u tu svrhu ćemo svakako trebati imati pametne mreže kako bi energija koja se proizvodi na jednom kraju Europe se mogla prenijeti do potrošača na drugom kraju Europe. Jako mi je teško precizno odgovoriti na vaše pitanje, precizno u smislu kada bismo mogli očekivati da se taj projekat u potpunosti počne provoditi. Koliko sam obavještena, neki od projekata su već u podmakloj fazi, dok drugi nisu. Uvjerena sam pak da ćemo brzo početi davati potporu onim projektima koji su otišli dalje. Za one druge treba će više vremena. E, ponavljam, pametne električne mreže, kao i naša želja da koristimo više obnovljivih izvora energije, apsolutno su potrebne. Potrebne su nam pametni mreže. A isto tako pobrinuću ću se da dio, veliki dio paketa ulaganja ode upravo u tu svrhu. Gospodin eh, Bas Eichhardt. Hvala. Gospođo Bratušek, mi ovdje vas saslušavamo zato što trebate biti potpredsjednica Komisije za energetsku uniju. Nakon što smo čuli da je sve teško, da, znamo, svjesni smo da je toga da je sve teško, ali mi u vama trebamo gledati potpredsjednicu koja ima neke smjernice i e, morate nam nešto dati o tome što ćete raditi. Naime, mi znamo da je sve komplicirano i teško. Takva je situacija u svijetu, ali što ćete vi napraviti? Pretpostavljamo da ćete vi voditi pregovore o e, klimatskim promjenama. To je nešto što je jasno. I na koji način ćete pomoći da se ambicije budu veće od 40% 2030. godine. A kako? Jer to su zapravo jako niske stope. Što ćete napraviti da emisije budu niske? Jer to već znamo. Ali što ćete vi napraviti da to riješite? To nas zanima. Hvala lijepa. Uvjerena sam da se sa mnom slažete da ja kao pojedinac neću biti u mogućnosti sama ostvariti te ciljeve. Iz tog razloga naglašavam da nam je potrebna suradnja država članica kako bi se ciljevi ostvarili. Ja ću naravno na sebe preuzeti tu inicijativu, a isto tako ću i napraviti sve što je potrebno e, kako bi ciljevi koje smo krenuli ostvarivati kako bi ti ciljevi bili ambiciozni. Ne smijemo zaboraviti ipak da će to biti težak zadatak. Mislim da je važno da mi pridobijemo i druge za ovaj cilj. To su države članice, to su naši partneri Sjedinjene američke države i Kina. Jer bez obzira na to koliko naši ciljevi mogli biti ambiciozni, Europa sama neće biti u stanju riješiti sve probleme. naša će klima, naša će atmosfera previše biti zagađena zbog očišćavanja trećih zemalja. Dakle, ja ću sasvim sigurno podržavati te inicijative, međutim, svjesna sam ograničenja Europske komisije i mene kao potpredsjednice. Svjesna sam da je potrebno surađivati s državama članicama i iz tog razloga ponavljam da države članice shvaćaju da su to naši zajednički ciljevi. Komisija bez potpore država članica neće biti u mogućnosti da ostvare te ciljeve koji tako su važni za Europu i za svijet. Sada riječ ima gospodin Pier Nikola eh, Fedicini. Hvala. Gospođo potpredsjednice, u svim ovim saslušanjima, pa tako i danas, kad se god spomenjala energetika, govorilo se o održivosti i energetskom miksu. Ta dva koncepta nisu uvijek međusobno kompatibilna i sasvim iskreno govoreći za energetskog miksa krije se često mogućnost državama članicama da se usmjere prema neodrživim izvorima energije, fosilnim ili nuklearnim. I u nekim zemljama se povećava u energetskom miksu udio fosilnih govera, a goriva, a smanjuje se obnovljiva energija. Jer tim zemljama članicama je sasvim svejedno što će iz toga biti, jer na kraju ceh plaćaju građani na koji način se može blokirati države članice za slučaj da prekrše svoje obveze. Hvala. Najljepša hvala. Ne Hvala vam. bez obzira na činjenicu da e, ću se izložiti riziku da se ponavljam, ja ću ipak ponoviti. To je nešto što proizlazi iz ugovora. Či, ostaje činjenica da države članice su pojedinačno odgovorne za svoj vlastiti energetski miks. To je životna činjenica. No istovremeno Svaka pojedina država članica mora biti svjesna činjenice da treba pridonijeti tim zajedničkim ciljevima koji smo stavili pred sebe i za vrijeme je protekla dva tjedna pripremanja za ovo saslušanje ja sam shvatila da pokušajući postići ciljeve 20-20-20 da se nalazimo na pravom putu. I kao što su me stručnjaci izvijestili, ti ciljevi će biti ostvareni. Još jedna stvar. Nije jednostavno promijeniti energetski miks bilo koje zemlje preko noći. Iz tog razloga ja ponovno naglašavam u onim zemljama u kojima dosta velik dio tog energetskog miksa otpada na fosilna goriva, morat ćemo promicati čiste energije, čak i ako nastave koristiti fosilna goriva, oni će nastaviti zagađivati okoliš u velikoj mjeri i to bi trebali biti ti naši zajednički ciljevi. Hvala, gospođo povjerenice. Kandidatkinju za povjerenice, gospodin Jean-Luc Schaffhauser. Imate riječ. Hvala, lijepo vas pozdravljam. Gospođo Bratušek, prvo pitanje. U energetskoj politici bez nacionalnih država ne možete ništa učiniti. Kako onda zamišljate suradnju među tim nacionalnim državama, posebno kada je riječ o velikim mjerama koje se tiču novih energija i energetske politike. Vi ste spomenuli 400 milijardi za uvoz. Ako želimo ostvariti 10% uštedu energije u ulaganjima koja će biti rentabilna na 10 godina, trebalo bi uložiti 400 milijardi. Gdje ćete pronaći taj novac? Svi spominju 300 milijardi eura koje je naveo predsjednik Juncker. Međutim, kod svakog povjerenika taj iznos je sve veći. Znate li gdje se taj novac može naći? Treće pitanje. Mi smo predložili jedan program E, dakle, to je jedna Europska akademija koju su podržali Francuzi i Italijani, dakle ulaganjima, dugoročnim ulaganjima. Hoćete li vi zajedno sa Europskom središnjom bankom podržati taj program? Molim vas za odgovor, gospođo kandidatkinja za povjerenicu. Hvala vam na ovom pitanju. Ne, nije sasvim istina da sam ja rekla da kao dopredsjednica neću moći ništa učiniti, ali ono što ću uvijek naglašavati i ponavljati je da Europska komisija sama po sebi, bez sudjelovanja država članica, neće moći uspjeti. I stoga se nadam, ne, ne, ne nadam se, već vjerujem da, će, da su države članice toga svjesne. Naime, kada smo zadali ciljeve, prihvatili smo i određene obveze i to je sve. Znači, ne radi se o tome da ja kao dopredsjednica ne mogu ništa učiniti, ali ono što pokušavam reći je da apsolutno trebamo razumijevanje i suradnju e, i sudjelovanje država članica. A u odnosu na ulaganja, ulaganja na području energetike, ako želimo stvoriti snažnije unutarnje tržište, a vjerujem da nam je to zajednički cilj, kako bi naša energija bila jeftinija, kako bi naša gospodarstva bila konkurentnija, onda nam treba priličan iznos novca za sva ta ulaganja i e, priličan e, dio tog financiranja morat će doći od privatnog sektora, od privatnih ulagača. No uvjerena sam, budući da svi mi ovdje se zalažemo za zeleni rast, s obzirom da smo svi uvjereni da je to pravi put za Europu sljedećih pet godina, uvjerena sam, sigurna sam da će kao rezultat toga mi e, ćemo u komisiji uspjeti doći do zajedničkog sporazuma i do zaključka da ulaganja u energetsku uniju, odnosno ulaganja u zelena radna mjesta i zeleni rast su ono što nam treba. Dakle. No, to je e, taj dogovor koji još uvijek treba ostvariti unutar komisije i e, predsjednik prekida. Sljedeće pitanje. Gospođa Ester Lange. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Pa nadam se da ću ja postaviti ovo pitanje uz onaj e, meki dodir Gospođo Bratušek, čestitam vas na nominaciji za dopredsjednicu Energetske unije. Možda je malo ironično da vi koji po vlastitim riječima ste spasili Sloveniju od Europske unije, sad ste zaduženi za područje politike gdje je potrebno veća doza Europe, tako reći, ali evo, ja sam voljna svima dati eh, ono, dobrobit sumnje eh, u vašoj energetskoj uniji ono što 28 država članica treba učiniti zajednički, što je to a, što je, ostaje na Europskoj uniji, a što je to što je na državama članicama. Koje ćete vi inicijative pokrenuti? Koje su inicijative vam leže na srcu, tako reći? Što mi možemo očekivati od vas? Dajte nam uvida u to kakav, kakva ćete vi potpredsjednica biti jer mislim da većina nas ovdje u prostoriji trenutačno e, teško nam je razaznati bilo što drugo osim standardne odgovore. Hvala vam, savršeno ste bili na vrijeme. Odgovor. Hvala vam. Poštovana zastupnice, e, pa recimo to na ovaj način, nisam ja spasila Sloveniju od Europe, ja sam spasila Europu od još jednog problema. Jer e, to su oni poslovični domino efekt na financijskom tržištu, odnosno financijski problemi država članica prestali su sa Slovenijom. Tako da mislim da je važno da Europa ima mehanizam koji pomaže državama članicama u smislu njihove međusobne solidarnosti, no i je sam uvjerena da je mnogo bolje i da je mnogo bolje i za Europu ako države članice su sposobne rješavati svoje probleme same. u jednom stvari smatram da ne samo da možemo, nego već i moramo iznaći sporazum na razini Europske energetske unije je pitanje sigurnosti i pitanje reagiranja na probleme. Iz tog razloga jedna od mojih prvih zadaća, kao što je spomenuto, bit će pripremiti takozvani plan hitnog djelovanja koje će definirati što države članice treba imati na raspolaganju kada dođe do takve situacije. Energetska unija nije samo pitanje solidarnosti koje se često spominje. Po mom mišljenju energetska unija je i pitanje odgovornosti, odgovornosti kada je ta odgovornost potrebna. Dakle, energetska sigurnost definitivno jest područje u kojem smatram da trebamo iznaći zajednički dogovor i pitanje koje moramo riješiti na razini energetske unije. Gospodin Eduard Martin. Gospođo Pratošek, Govori se o tome da se ide u pravcu Europske energetske unije i vaš resor se zove Energetska unija. Međutim, žao mi je, ali u toj koncepciji nedostaje sadržaja. Možete li nam precizno reći kako namjeravate pomiriti nacionalni suverenitet u području energetskog miksa u članku 194 ugovora o funkcioniranju Europske unije i pitanja unije u području energetske unije. Kako namjeravate potaknuti uporabu i provedbu trećeg energetskog paketa ili namjeravate to prepustiti tržištu? I na kraju me zanima sljedeće. Hoćete li se boriti protiv energetskog siromaštva kao potpredsjednica komisije i hoćete li biti za to da se najsiromašnijima među našim građanima omogući minimalna opskrba energijom. <laughs> Hvala gospodine Martel. Da, hvala vam. Hvala na ovom pitanju. Uspostava energetske unije će, kao što je već spomenuto, biti temeljena, po mom mišljenju, na tri snažna stupa. Prvi od kojih su uspostava ili osiguranje, ako želite, snažnijeg unutarnjeg tržišta. Kako bi to ostvarili, trebamo dovršiti infrastrukturu koja nedostaje, postaviti interkonekcije među državama, trebamo osigurati interkonekcije među regijama, a isto tako interkonekcije čak i unutar samih e, država članica gdje one nedostaju. Potrebno nam je snažnije i funkcionalnije zajedničko tržište i na taj način uvjerena sam da će i cijene energenata biti konkurentnije u Europskoj uniji i to je nešto što će biti pozitivno i za potrošače i za gospodarstvo. U uvodu sam spomenula da sam kao predsjednica vlade u svojoj vlastitoj zemlji uspjevala osigurati uspjela osigurati punu provedbu trećeg energetskog paketa i to je nešto što bi se trebalo primijeniti na sve države članice. Mislim da postoje još određene iznimke, no u najvećoj mjeri taj treći energetski paket je proveden u svim državama članicama. A pravila utvrđena u trećem energetskom paketu će po mom mišljenju omogućiti otvaranje naših energetskih tržišta i naravno kroz to otvaranje tržišta mi opet osiguravamo jeftiniju i konkurentniju energiju i zato mislim da je to važno završiti. Kolega Ashley Fox. Dobar dan, gospođo Bratušek. Pa, budući da se čini da znate tako malo o energetskoj uniji, sad ću vas pitati nešto o čemu biste trebali nešto znati. Rekli ste u uvodnoj izjavi da stojite pred nama u velikoj poniznosti. Čini se da to nije baš primjeren način da se tako opišete, jer e, ste se, iako ste dobili samo 4% na nacionalnim izborima, dopustili da vas imenuju za kandidatkinju za povjerenicu. Je li istina da nakon vaše nominacije nova slovenska vlada pokrenula etičku istragu vaše nominacije? Je li istina da ste odbili e, objaviti, e, odnosno da ste odgodili objavu tog izvješća tako što ste odbili primiti nalaze tog e, povjerenstva i zar ne mislite da bi bilo razumno da mi imamo pristupa pa tom etičkom izvješću prije nego što vi odlučite da ćete biti povjerenica? Hvala kolega. Hvala. Hvala vam što ste mi još jednom dali priliku opisati vam detaljnije postupak e, u odnosu na moje imenovanje e, kao kandidatkinje iz e, iz moje zemlje. vjerujem da se slažete sa mnom da Slovenija nije mogla čekati do kraja rujna za nominiranje kandidata. Mi smo eh, tek 18. Eh, rujna eh, osnovali novu vladu E, i siguran sam da znate što bi značilo da Slovenija nije na vrijeme podnijela prijedlog e, kandidata gospodinu Junkeru. Iz tog razloga je podnesen popis od tri imena, jedan od tri imena je bio moje i gospodin Juncker je odlučio odabrati mene kao kandidatkinju. Možda trebate pitati njega za njegove razloge, no ja mu u svakom slučaju zahvaljujem na povjerenju koje mi je iskazao. E, nova vlada nije pokrenula nikakvu istragu e, Povjerenstvo za suzbijanje korupcije u Sloveniji je odlučilo da u svjetlu svih medijskih izvješća treba pokrenuti postupak e, revizije procesa imenovanja kandidata u mojoj zemlji. Ja sam legalistica i uvijek sam poštivala zakon nikad nisam bila u sukobu s zakonom. I najgore što sam e, učinila jest da sam dobila kaznu za parkiranje i jednom u životu i kaznu za preveliku brzinu. Ali nemam nikakvih problema oko toga da se taj postupak revidira u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom. ja jesam dobila i primila poštanski paket koji mi je bio upućen i učinila se što zakon od mene traži, tako da daleko od ovoga što, e, što se govori, e, taj, e, mislim da taj postupak nema nikakvih znakova korupcije. Kolega Petersen. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospođo Bratušek pa bilo mi drago čuti vaše napomene oko pitanja održivog rasta i također vaše napomene oko značaja zelenih e, radnih mjesta, čime se prepoznaje poslovni potencijal europskih kompanija u tom zelenom sektoru koji postaje sve značajniji. Moje pitanje upućeno vama jest kako vi kao dopredsjednica e, komisije i energetske unije kako ćete osigurati nastavak e, dugoročne tranzicije na e, neutralne emisije CO2 i što ćete učiniti kratkoročno, a to je ono teško pitanje s kojim smo sada suočeni. Znači, e, raširite sada vaše razmišljenja o obnovljivim e, izvorima energije i e, povećanje, odnosno veće, veće zakonodavstvo o učinkovitoj energiji. Hvala. Odgovor, izvolite. Najljepša hvala na ovom pitanju. Slažem se s onima koji govore da ciljevi klimatskih promjena idu ruku pod ruku s ciljevima koje ste upravo spomenuli. Nekoliko puta danas sam to već naglasila kada god spominjemo energetsku sigurnost moramo shvatiti da će neke stvari trebati odraditi jako brzo dok e, su neke stvari razvijene za dugoročno djelovanje. Možda se dosta toga moglo odraditi u prošlosti, pa i trebalo, ali nakon e, ove najnovije krize plina mi smo e, gotovo zaboravili da je potrebno e, nešto odraditi i to me opet vraća na pitanje infrastrukture koja nam treba biti najveći izazov u predstojećem razdoblju a i rasprava oko obnovljivih izvora energije. Ja sam prethodno spomenula takozvane pametne mreže koje su apsolutno nužne ako želimo da energija proizvedena od obnovljivih resursa dođe do potrošača kojima je ta energija potrebna. Dakle, ulaganja ili ulagački paket e, koji je pred nama e, su prilično veliki i uvjerena sam da smo mi svi opredjeljeni prema zelenom rastu. taj paket od 300 milijardi bit će raspoređen za ulaganja koja će omogućiti bolje funkcioniranje zajedničkog tržišta i pomoći poboljšati konkurentnost našeg energetskog sektora. Gospođa Kornelija end sljedeće pitanje. Da, hvala vam. Gospođo Bratušek, pa vi ste majstorica poopćavanja, to nije ni loše, reći ću ali bilo bi lijepo kad biste na jedno pitanje konkretno odgovorili. Ja vam nudim dvije mogućnosti pa vi izaberite. Prva mogućnost u kontekstu financijske i gospodarske krize brojne države članice su e, dobile podršku, znači smanjili podršku e, ovim ulaganjima u energetiku, primjerice Španjolska i neke druge zemlje i te su brojke korigirane prema dolje i to se pokazalo kao fatalno loš loše i negativno je utjecalo na razvoj obnovljivih izvora energije. Moje pitanje je koje konkretne inicijative konkretne dakle inicijative želite poduzeti kako bi e, povratili taj razvoj događaja u tim državama članicama i drugo pitanje što e, ćete e, učiniti u odnosu na dostupne pristupačne cijene energije osobito za kućanstvo. hvala Priznajem da se možda ponavljam, no reći ću da naše energetsko tržište mora bolje funkcionirati. A bolje će funkcionirati ako uspijemo dovršiti rad na infrastrukturi. A to ćemo učiniti. I to će biti osnovna mjera kako bismo imali jeftiniji prijenos energije u Europskoj uniji. Drugim riječima, poslovni subjekti i kućanstva plaćat će niže cijene za energiju. Mislim da je to odgovor na vaše pitanje. Što se tiče inicijativa koje se odnose na obnovljive izvore energije, Trenutno se inicijative moraju donijeti u državama članicama. To je područje u nadležnosti država članica. Što se tiče sigurnosti u području energetike, moramo pokušati postići dogovor na razini Europske unije, tako da se pronađu odgovarajuća rješenja na razini Europske unije. Prije toga ćemo morati donijeti odgovarajući zakonodavni okvir da bismo potaknuli uporabu obnovljivih izvora energije. Smatram da to može biti jedan od ciljeva u sljedećih pet godina za vrijeme mog mandata. Osobno sam uvjerena da su obnovljivi izvori energije važni, ne samo za energetsku uniju, nego i za Evropsku uniju. Gospodin Eriksson, hvala. Istaknuli ste danas da dobar dio energetske politike stoji u nadležnosti država članica. To je činjenica. Međutim, neki su politički instrumenti i u rukama Europske unije. Mene zanima jeste li spremni iskoristiti te instrumente kojima raspolaže Komisija Europska unija. Parlament predlaže ambicioznije obvezujuće ciljeve kada je riječ o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Komisija može također izići sa svojim inicijativom. Jeste li spremni reći da na zahtjeve koje postavlja Europski parlament vezano uz ambicioznije obvezujuće ciljeve u tom području ili ćete to propustiti i učiniti? Izvolite, možete odgovoriti. Hvala na pitanju. Na temelju dosadašnjih odgovora. Mislim da možete jasno uvidjeti da su ciljevi u području klimatske politike važni. Trebaju nam ambiciozni, ali realni ciljevi. Komisija kao tijelo ne može djelovati samostalno. Treba nam pomoć Europskog parlamenta s jedne strane, ali isto tako moramo postići dogovor među državama članicama. Želimo li usvojiti ciljeve, države članice moraju oko toga postići dogovor. Danas sam u više navrata istaknula kako vjerujem da moramo biti ambiciozni u svojim ciljevima, no moramo biti svjesni stvarnosti i vlastitih ograničenja. Upravo zato sam danas opetovano rekla da trebamo surađivati s državama članicama Naime, odredbe osnivačkog ugovora su jasne. Vrlo je jasno koje su ovlasti komisije, a koja su područja u nadležnosti država članica. Ja sam se spremna zalagati za ambicioznije obvezujuće ciljeve u području klimatske politike, smatram da je to potrebno. Istovremeno moramo svi biti svjesni i toga da ciljevi moraju biti realni. Nema smisla da si zadajemo ambiciozne ciljeve ako ih na kraju nećemo ispuniti. Roger Helmer ima riječ. Lijepo vas pozdravljam, gospođo Pratušek. Vjerojatno ste svjesni činjenice da je povjerenik Tajani, koji je bio zadužen za industriju, spomenuo industrijski masakr u Europi zbog visoke cijene energije. Vjerujem da možete nešto poduzeti zahvaljujući interkonekcijama i mrežama u Europi. Međutim, svi znamo da je glavni uzrok ove krize konkurentnosti u tome što pretjerano dajemo prednost skupim obnovljivim izvorima energije kao i nekim drugim politikama poput ETS-a. Jeste li vi spremni pristati na to da industrija koja se intenzivno koristi energijom ode iz Europske unije, da s njome odu i radna mjesta, jeste li spremni da oni odlaze na mjesta gdje su ekološki standardi niži, umjesto da uništavate radna mjesta u Europi, mogli biste povećati istovremeno i svjetske emisije? Najljepša hvala, spoštovani poslanec, za to um, Zahvaljujem na pitanju. Ja sam e, danas u više navrata govorila o konkurentnosti. Dopustite mi da još jedan put istaknem sljedeće. Ako uspostavimo snažnije unutarnje tržište, ako dovršimo rad na infrastrukturi, i pobrinjemo se za sigurnost prijenosa energije u Europi, onda ćemo moći zajamčiti i prihvatljive cijene energije, kako za kućanstva, tako i za privatni sektor. U to sam čvrsto uvjerena i također smatram da imamo iskustva i na razini država članica. Povećanjem konkurentnosti Cijene energije su pale. Slovenija je takav primjer u izvješću službi. Može se vidjeti da su se cijene energije u Sloveniji smanjile za gotovo 30% nakon ulaska novih igrača na energetsko tržište. To nije slučajnost. Želimo li zadržati trenutno stanje stvari, moramo ulagati u obnovive energetske izvore, moramo povećati razinu investicija i na taj način će i ti izvori biti dostupniji i jeftiniji. Bilo je nekih naznaka da cijene energije iz obnovljivih izvora također padaju. I to je način da se poveća konkurentnost naših gospodarstava. Moramo ulagati u obnovljive izvore energije kako bismo postigli zajednički cilj. Posljednja govornica, posljednji govornik, gospodin Schaufheiser, u ovom krugu pitanja. Merci, madame. Euh, Hvala. Moje se pitanje tiče vaših prioriteta. Vjerujete li samo u savršenu konkurenciju i tržišne snage ili smatrate da je potrebna državna intervencija, posebno kako bi se došlo do premještanja energetske proizvodnje, zahvaljujući takozvanim eh, kratkim vezama. To omogućuje energetsku autonomiju, ali isto tako i sigurnost opskrbe. I, I smatram da treba promicati cirkularnu ekonomiju za koju se zalaže komisija. A u odnosu na svjetsku konkurenciju prednost se daje onim ciklusima koji su jeftiniji, e, posebno se to odnosi na poljoprivredne proizvode. Što mislite o toj direktnoj prodaji, posebno u kontekstu energetske politike? Hvala, molim vas da odgovorite na pitanje. Ja, e, najljepša hvala za uprašanje. E. Hvala na pitanju. Uvaženi kolege zastupnici, snažnog sam uvjerenja da treba provoditi mjere iz trećeg energetskog paketa. Također vjerujem u energetsko tržište. To je tržište koje treba biti dobro uređeno. Međutim, neovisno o tome, kao što sam navela kroz primjeri Slovenije, trebaju nam veće rezerve želimo li smanjiti cijenu energije u Europi. Činjenica je da se možda ponavljam, već sam to rekla danas u više navrata, no smatram da je od ključne važnosti postići svijest o tome da će snažnije unutarnje tržište koristiti svima nama. Tako da će naša zadaća u sljedećem razdoblju biti dodatno osnažiti infrastrukturu. Nažalost, neki projekti u tom području nisu tako dobro pripremljeni i to je jedan od razloga zašto se stvari ne mogu odraditi preko noći. No, čak i nakon završetka krize opskrbe plinom, a bojim se da se nalazimo pred jednom takvom krizom, Moramo biti svjesni toga da ne smijemo zaboraviti najvažnije stvari. Kao što je to bio slučaj 2009. godine, moramo završiti infrastrukturu na unutarnjem tržištu. Hvala, gospođo Bratušek. I sada predajem riječ kolegi Lavi. Izvolite, kolega. Hvala, radim riječ gospođi Šuici da postavi pitanje puno ste spominjali diversifikaciju izvora dobave i ja smatram da je jedna od opcija i transjadranski plinovod koji je vrlo bitan za hrvatsku kako bi jugoistok europe se spojio na plin iz azerbajdana i tako donekle smanjili ovisnost o ruskim energentima. zanima me imate li strategiju kojom ćete u budućnosti smanjiti ovisnost o ruskom plinu i hoćete li na tu odluku hoće li utjecati vaša nekadašnja dobra suradnja s rusijom? imam još jedno pitanje a odnosi se na neke video isječke koje sam imala priliku vidjeti u kojima podržavate antieuropske izjave pjevate komunističke pjesme smatrate li da je došlo vrijeme sukladno rezoluciji europskog parlamenta da se ogradite od komunizma i da se okrenete budućnosti? hvala lijepa. Hvala da bom... Hvala. Hvala na pitanju. Zahvaljujem uvaženoj zastupnici na pitanju. I hvala što ste mi dali priliku da odgovorim na ovo pitanje. Počet ću od nacionalnog pitanja. Naime, taj zapis koji ste vidjeli je sačinjen na obilježavanju Nacionalnog dana oslobodilačkog fronta, a pjesma koju sam tamo otpjevala, a to nije jedina, nije onakva kakvom ste opisali. Smatram da su evropske vrijednosti u tom smislu vrlo jasne i ne smatram da se trebam ispričati zbog toga stranke. To je antifašistička pjesma. Ja osobno nikad nisam bila član komunističke stranke. A u Sloveniji su me kritizirali upravo iz s druge strane i tvrdeći da sam presklona, da sam previše proevropski orijentirana i da prihvaćam diktat iz Brisela, da bi se tome trebala suprotstaviti. Ja smatram da je Europa jedini pravi put za moju zemlju i zato sam ponosna što je Slovenija član Europske obitelji. Što se tiče diversifikacije energetske politike, ovaj projekt koji ste spomenuli svakako je potreban. Taj će projekt eh, smanjiti našu ovisnost o uvozu iz Rusije. I zapravo smatram da u tom smislu sve ide prema planu. Mogu samo reći da sam za taj projekt koji ste spomenuli. Ja gledam na taj projekt kao jedan od onih koji će nam omogućiti da smanjimo ovisnost o jednom opskrbljivaču. Hvala riječima kolega Gaspardi. Grazie, presidente. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dobar dan, gospođo Bratušek. Dobili ste vrlo značajan zadatak, ciljevi su ambiciozni i strateške prirode. I zapravo je to je izvanredan zadatak za stvaranje energetske unije. I stoga oprosti nam što inzistiramo na odgovorima kako bismo bolje shvatili vaša politička volja iznad svega kakva sredstva namjeravate koristiti kako biste ostvarili taj važan cilj? Vi ste rekli da važan dio onih 300 milijardi ulaganja bi trebao ići za energetiku. Zapravo bi me zanimalo da znam točno koliki dio tih 300 milijuna e, milijardi e, kojima je govorio gospodin Juncker ćete dobiti vi. Na koji način ih namjeravate koristiti? I iznad svega namjeravate li dati impuls? Samo trenutak. Riječ ima povjerenica prekida predsjedavajućeg. Najljepše hvala za e, vaše... E, hvala na pitanju. Što se tiče projekata od zajedničkog interesa, kako ih zovemo, ima ih 284, ako se ne varam nalaze se na popisu, a vrijedni su 40 do 50 milijardi eura. Velik dio toga će zapravo dati investitori. A što se tiče ostalih projekata, i to je bitno. Velik dio iznosa od 300 milijardi eura će ići u te projekte. Ja ću dati sve od sebe da do toga dođe. Ne mogu vam e, danas dati konkretnu brojku, ali vjerujem da je zeleni rast naš zajednički cilj, kao i nova radna mjesta. Znamo da projekti u području energetike ne samo infrastrukture, nego i u području energetske učinkovitosti, da su to upravo oni koji omogućuju zapošljavanje i koji doprinose takozvanom zelenom rastu. Još jedan dodatni izvor financiranja, odnosno financijski instrument, koji bi se mogao razraditi zajedno sa Europskom investicijskom bankom u području energetike je, je također jedna od opcija. Hvala, riječ ima kolega Dorman. Hvala. Kada je riječ o novim energetskim izvorima, kao što su plin iz Škriljevca, smatram da nam trebaju mnogo strože kontrole zbog zaštite okoliša. Povjerenik Potočnik je rekao da nam plin iz škriljevca može dati nadu u nekim dijelovima Europe, no da isto tako potiče na zabrinutost. Imali smo jedan projekt e, koji je trebao krenuti 2018. u Irskoj i e, sustav je trebao koristiti tu energiju za proizvodnju električne energije. Koje je vaše mišljenje? E, što smatrate o energiji valova, o e, energiji koja se dobiva iz škriljevca, dakle o tim novim oblicima energije i kako se možemo pobrinuti da se zaštiti okoliš kod korištenja tih novih oblika energije. Hvala, zahvaljujem na pitanju. Što se tiče vaših vašeg pitanja o plinu iz Škriljevca, da, to je svakako jedna od mogućnosti koju razmatramo. Ja sam uvjerena da države članice moraju provesti detaljnu analizu prije nego što se opredijele za ovu ili onu opciju. Posebno je potrebno izvršiti studiju utjecaja na okoliš. Zadaća Europske komisije da se pobrine kako bi svi ekološki standardi bili ispoštovani, dakle sve one mjere koje su trenutno na snazi. Ne mogu se složiti s nekim praksama koje se provode u SAD-u. Smatram da ne možemo takvu praksu naprosto prenijeti ovdje u Europu. Kod nas je mnogo veća gustoća naseljenosti, to je jedan od argumenata. Zatim postoji još jedan argument koji se tiče pitanja kao što su utjecaj takve energije na vode, na okoliš i tako dalje. E, trebalo bi pripremiti sve analize prije nego što se države članice odluče hoće li ići na tu opciju ili ne. Već sam istaknula da će biti zadaća Europske komisije, ali i moja osobno da u slučaju da se neka država članica opredijeli za tu mogućnost, da svi ekološki standardi budu ispoštovani. Hvala lijepa. Sada riječ ima kolega Torvalds. Hvala. dobro je gospođo Bratušek. Kao potpredsjednica za energetsku uniju, na koji ćete način osigurati da obnovljiva energija ima jedan veći udio u energetskom miksu, kao što to stoji u vašem mandatnom pismu. I kakvu ulogu mislite imati o naprednim gorivima u budućem europskom energetskom miksu. Za sada nam komisija ne daje precizne podatke o tome, međutim oni će biti potrebni industriji. Što nam možete jasno reći na tom planu i što konkretnije? Najljepša hvala na ovom pitanju. Već je više puta to rečeno danas činjenica jest da smo mi u Europi previše ovisni o uvozu energije. Otprilike milijardu eura uvozimo, uvozimo drugim riječima energiju, energente u vrijednosti od jedne milijarde e, eura na naš teritorij. Želimo li smanjiti našu energetsku ovisnost u iznosu od jedne petine godišnje, u tom slučaju trebamo imati i vlastite izvore energije, a obnovljivi izvori energije nisu nešto što nedostaje u Europskoj uniji i oni svakako trebaju biti dio rješenja. To me ponovno e, dovodi do pitanja infrastrukture. Potrebna nam je infrastruktura kako bismo obnovljive u energiju prenosili i distribuirali korisnicima. Zato je važno da na tome radimo u energetskoj uniji. Cilj bi bio da na učinkovit način koristimo obnovljive izvore energije. Danas smo već rekli da ciljevi iz europskog programa 2020 2020 se ostvare. Što se pak tiče programa koji ide do 2030. godine, mislim da bi Europsko vijeće trebalo na tom planu postići sporazum ovoga mjeseca i da bi e, obnovljivi izvore energije u energetskom miksu imali 27%. Međutim, kao što smo puno puta rekli danas, energetski miks u nadležnosti je država članica, a sve države članice moraju znati da ćemo do ovih ciljeva moći doći samo zajednički. kolega Euharistije Bounce, Gospođo Bratušek, dobar dan. Htio bih vam govoriti o nuklearnoj centrali Garonja. To je najstarija nuklearka u Španjolskoj i nalazi se u blizini Bilba i nedaleko od Burgoza gdje e, je velika naseljenost. Garonja će se e, vjerojatno zatvoriti do lipnja, međutim tvrtka koja njome upravlja želi je ponovno otvoriti i navodno će je vlada u tome podržati. Jasno mi je da vi želite vrući krumpir dati zemljama članicama, no ipak hoćete li raditi na tome da se zatvore najopasnije nuklearke? A isto tako, e, direktiva daje prednost e, reciklaži i e, drugim načinima za rješavanje otpada. Što ćete vi napraviti kako bi se povećao udio otpada u Europskoj uniji koji će se reciklirati? Puno hvala na ovom pitanju. Što se tiče nuklearne elektrane koju ste vi spomenuli ne mogu vam dati konkretan odgovor na to pitanje e, s obzirom da nisam upoznata sa situacijom te nuklearne elektrane. Ja ću to proučiti i uvjerena sam da ćemo nekom prilikom u budućnosti moći govoriti upravo o toj nuklearnoj elektrani zajedno. Kao što sam ranije rekla, zadatak e, Europske unije jest da omogući da naše nuklearne elektrane, kad kažem naše, onda mislim na nuklearne elektrane u Europskoj uniji, dakle da te nuklearne elektrane ostanu i dalje sigurne. Koliko ja znam, testovi otpornosti nuklearnih elektrana pokazali su da naše nuklearne elektrane jesu sigurne. Točno je međutim da mi u Europi imamo također i e, čitav niz nuklearnih e, elektrana koje su e, starije i zaista zbog toga moramo paziti na sigurnost i stoga treba više uložiti u istraživanje i razvoj. To ste i vi spomenuli e, po pitanju otpada. Kako bi se opasni otpad mogao dobro upotrijebiti bez negativnih posljedica na okoliš. Iz tog razloga vjerujem da je za istraživanje i razvoj na tom području važno da nastavi raditi na tome. Međutim, ono što želim naglasiti kao ključni element je sigurnost. Podaci o nuklearnoj energiji pokazuju da su u Europskoj uniji parametri koje imamo o tome e, imamo. A sada kolega Janik Žadu. Hvala. Gospodo, moje pitanje odnosi se na kineski dumping fotovoltaičkih e, panela. Ono što je komisija ustanovila jest da oni te e, panele prodaju, kineske panele, za niske cijene. 50% cijene proizvodnje. A vaš se vlada borila protiv e, mjera. Mjere koje su, e, a mjere koje, za koje se vi zadlažete zapravo su dovele u propast europsku industriju fotovoltaičkih panela. Hoćete li vi konačno sa Europskom komisijom braniti europsku industriju e, fotovoltaičkih panela ili ćete vi, kao što to radi i sadašnja ekipa u komisiji, se jednostavno i dalje zalagati sa tim da se e, razori sasvim naša industrija u tom e, području, kao što se to dakle činilo do sada. Najljepša hvala na vašem pitanju. Ja smatram da je vaše pitanje zapravo slično pitanje s kojim sam se ja morala nositi u Sloveniji kada sam bila predsjednica vlade. Mi tada jesmo e, davali subvencije za obnovljivu energiju, u ovom slučaju solarnu energiju. Mislim da je važno da se porimo i zalažemo za domaću industriju. Međutim, sve to treba biti u skladu s pravilima koje vrijede na međunarodnim tržištima. Ta se pravila primjenjuju kako na mene, tako i na svakog europskog povjerenika. Zapravo, ne mogu puno što dodati na, kao odgovor na vaše pitanje. Hvala lijepa. Riječ ima kolega Pier Nikola Pedicini. Hvala. Gospođo Bratušek, malo prije je kolega već postoje pitanje o nuklearnoj energiji. Vi ste još jednom ponovili da države članice mogu same odlučivati o energetskom miksu Evo, i da sami dakle o tome odlučuju. Moram reći da ponovo želim govoriti o radioaktivnim e, o mogućnosti radijacije i e, otpadu. Ja želim e, govoriti dakle o radioaktivnom prve, druge i treće korupcije. Ja ću se dakle opet tome vraćati. Nemojte mi, pazite kako ćete mi odgovoriti. Ne znam u kojem svijetu vi živite. Ja znam da živim u svijetu u kojem korupcija vlada i da se neće reciklirati taj otpad. Molim vas, možete li nam reći kakve mjere namjeravate napraviti kako nuklearna energija ne bi ulazila u energetski miks? Puno vam hvala. Sve dok države članice budu same odgovorne za određivanje energetskog miksa kojim se žele koristiti i sve dok to bude u skladu s temeljnim ugovorima Europske unije, e, da, same države članice, ako se nešto žele mijenjati, moraju mijenjati europske temeljne ugovore. Nuklearna energija također jest u nadležnosti država članica. Moram ponavljati da je to tako sukladno trenutno e, temeljnim ugovorima koji su na snazi. Ja e, moram reći da mi moramo paziti na sigurnost i funkcioniranje nuklearnih elektrana. Stručnjaci su me rekli da su testovi otpornosti pokazali da su europske nuklearne elektrane sigurne. Sama nisam istraživala te podatke, ja vjerujem stručnjacima s tog područja da je tomu tako. Na europskom planu moramo osigurati da e, trebaju sve nuklearne elektrane biti sigurne. Činjenica jest da temeljni ugovori Europske unije kažu da nadležnost za to područje imaju europske države, one odlučuju energetskom miksu. Sada riječ ima kolega e, Jan Marinescu. Marijan Marinescu. Gospođo Bratušek, u nekoliko ste navrata već rekli da je potrebno da kako izvori energije, tako i e, putevi opskrbe energijom budu raznovrsnosti. Koliko sam ja shvatio, vi ste kao predsjednica vlade učinili upravo supravno. Vi ste se zalagali za južni tok, a ne za Nabuko. I isto tako, na taj način ste povećavali ovisnost Europske unije o ruskom plinu. Budete li postali povjerenica, Kakav će vaš stav biti prema Južnom toku, a kakav će biti prema Nabuku? Zaista bih vas molio da jasno i konkretno odgovorite, a ne kao propagandni slogan. Puno hvala. Nadam se ne, ne nadam se, nego sam uvjerena da ću vam moći odgovoriti vrlo konkretno. Nabuko bi bio dobar projekt za Europu i projekt koji bi mogao donijeti više neovisnosti o izvorima energije. Europska komisija tu nije nimalo pogriješila. Naime, ulagači su ti koji su odlučili da taj, da taj projekt nije od interesa i zbog toga on više nije na dnevnom redu i to ne greškom Europske komisije, već e, zbog odluke ulagača. Što se tiče južnog toka, taj bi e, plinovod dovodio plin od istog opskrbljivača od koje, o kojem sada ovisimo. Međutim, e, tako bismo mogli imati više puteva opskrbe energijom što jest dio e, naših ciljeva. No, ponavljam, svi se pravila moraju primjenjivati na, na sve projekte, što vrijedi za projekt Južni tok. Dakle, sva europska pravila na tom planu moraju se primjenjivati i za projekt Južni tok. Ja sam se zato zalagala i kao predsjednica vlade i tako ću raditi i kao potpredsjednica Europske komisije. Drugim riječima, e, kad sam bila predsjednica vlade nisam se ponašala drugačije. E, hvala. A sada riječ ima kolega Zorinjo Karš e, Gospođo povjerenice, energetika i informiranje su, informatika su dvije stvari koje su itekako povezane i bit će sve povezane u budućnosti. Dakle, postoje pametni sustavi i pametni sastojci energetskih modela. Ali nešto tako potrebno je ostvariti u strategiju i to treba biti dakle u središtu energetske unije. Kakva će biti vaša strategija i što mislite o tome da Međunarodna agencija za telekomunikacije se uključi o radu energetskim tržištima Hoće li to Europi dati energetsku sigurnost? Vjerojatno je situacija upravo suprotna i oni će e, vjerojatno raditi dakle na drugačiji način. A što se tiče potrošnje energenata na nacionalnoj razini, što ćete napraviti po tom pitanju i kako to ne bi postalo nešto što ugrožava sigurnost opskrbe energentima samih potrošača? i kako ćete podatke o tome imati. Da, najljepša hvala na ovom pitanju. Moram reći da u današnje vrijeme jako puno govorimo o infrastrukturi i da govorimo o potrebama Europske unije da dovrši izgradnju te infrastrukture. Opet ponavljam, želimo li primijeniti dakle, našu temeljnu viziju otporna energetska unija, solidna energetska unija, moramo ostvariti ciljeve borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, u tom slučaju zaista moramo se usmjeriti da što prije dovršimo interno tržište. Jedan od vaših kolega je ispravno spomenuo ranije, zato nam je e, potrebna infrastruktura, ali potrebni su nam i programi te infrastrukture, naime jasna pravila kako će funkcionirati infrastruktura. Kao što je vaš kolega spomenuo, hardware i software jesu nešto što nam je potrebno kako bi interno tržište funkcioniralo i kako bismo na taj način ostvarili temeljne ciljeve energetske unije, što je manje ovisnosti, jeftinija energija i, čišća energija. Sada riječ ima kolega Tosanovski. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, e, odnosno kandidatkinje za povjerenicu, mi smo u vašim odgovorima e, čuli dosta toga oko prioriteta s obzirom na obnovljive izvore energije, a vi želite više obnovljivih energija u tom energetskom miksu, no za brojne države članice nuklearna energija ili energija temeljena na fosilnim gorivima i dalje se dosta koriste, osobito ugljen, tako da tu postoji paradoks. Mm, oni su iskazali određeni interes, ali eh, ili mi iskazujemo interes, ali nas gospodarstvo gura u drugom pravcu. Gospodarstvo danas nam ne omogućuje brzu izgradnju održivih resursa tako je li doista realno ovo što vi predstavljate? E, da li bismo mi trebali biti realni u e, sektoru e, energetike? Hvala. Hvala vam. Pa za vrijeme cijelog ovog današnjeg saslušanja ja pokušavam ponovno naglasiti da trebamo biti i ambiciozni i realni. Ako postavimo preambiciozne ciljeve koji neće biti ostvarivi, to nema, od toga nema nikakve koristi. Ja sam svjesna da se stvari ne mogu promijeniti preko noći, sasvim sam svjesna činjenice i znam da se situacija jako razlikuje od zemlje do zemlje. Neke zemlje koriste više fosilnih goriva od drugih, neke države članice već sada imaju vrlo visok postotak obnovljivih izvora u svojem energetskom miksu. No, smatram da cilj koji će biti dogovoren na Europskom vijeću, a to je minimalno 27% obnovljivih izvora u energetskom miksu, taj cilj vjerujem da je realan, da je ostvariv i istovremeno trebamo nastaviti razvijati nove tehnologije na području fosilnih e, goriva, korištenja fosilnih goriva koji će osigurati minimalno opterećenje po okolišu. bit će nemoguće u cijelosti i jako brzo zamijeniti fosilna goriva kao izvor energije obnovljivim izvorima. Iz tog razloga trebamo nastaviti ulagati u ovo područje kako bismo osigurali mogućnost trajnog korištenja fosilnih e, goriva koji će se koristiti, ali uz pomoć čišćih tehnologija. A u odnosu na nuklearna nuklearnu energiju. Vjerujem da sam već dala svoje mišljenje u prethodnim odgovorima kako treba djelovati Europska komisija, a to je području sigurnosti. Hvala recimo kolegita Mlinar. Poštovana gospođo kandidatkinje za potpredsjednicu Energetske unije u vašoj misiji Predsjednik Juncker je naveo da ćete vi koordinirati rad nekoliko povjerenika, primjerice za klimu, energetiku, e, za transport, unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo, mala i srednja poduzeća, okoliš, e, pomorsku politiku, regionalnu politiku, poljoprivrednu politiku, ruralni razvoj i ne najmanje važno e, znanost, istraživanje i razvoj. Mislim da se svi ovdje slažemo da je to eh, prilično veliki izazov. Moje pitanje vama kako ćete osigurati da cijela ta koordinacija funkcionira uspješno? Hvala vam na ovom pitanju. Gospođo Mlinar. Da, doista ovo jest velik izazov ne samo meni, već svima nama, cijeloj komisiji zapravo. Nova struktura komisije suočena je s tim izazovom i morat ćemo vam pokazati i dokazati da ta organizacijska struktura E, i funkcionira učinkovito. Onako kako ja gledam na svoju ulogu i što sam spomenula u uvodnim izjavama jest uglavnom osiguranje da pojedinačni ciljevi iz različitog područja budu obuhvaćeni u jedinstvenoj strategiji s zajedničkim ciljevima. Dakle, da ne dođemo u situaciju u kojoj ćemo imati proturječne ciljeve na istim područjima dakle iz svojeg iskustva dok sam bila predsjednica vlade i vodila koalicijsku vladu sa četiri političke stranke, vjerujte mi, to je iziskivalo priličnu spretnost u e, iznalaženju rješenja koje smo svi mogli podržati, iako se na samom početku učinilo da naši pojedinačni stavovi su takvi da se ne mogu pomiriti. Vjerujte mi, moje iskustvo u ovom području dobro će mi poslužiti i na mojoj funkciji kao potpredsjednice komisije, naravno ako, se, ako budem potvrđena za to mjesto. Hvala. Sada riječ kolega Zahvaljujem e, gospođo kandidatkinja za povjerenice. Vi ste rekli da e, treći energetski paket je nešto što vam je jako blisko e, vama, vašim interesima. Govorili ste o infrastrukturi na zajedničkom tržištu. Vjerujete li da je treći energetski paket dovoljan kako bi se provele sve te investicije, sve te energetske mreže, cjevovodi, Naime, e, dosta e, tih e, elemenata nije povezano na mrežu. A drugo pitanje, vjerujete li da se mogu pronaći druga rješenja od onih koje su predložena u paketu? Osim toga još jedno kratko pitanje. Kako se odnosite na zabranu ponovnog izvoza plina. Mi smo vidjeli e, tu zabranu, odnosno e, ruski partneri su najavili takve zabrane. Hvala vam na ovom pitanju. Da, ja jesam uvjerena da e, ovaj energetski paket jest nešto što treba u cijelosti provesti u svim državama članicama, bez ikakvih iznimaka. A to se odnosi na sva ulaganja, uključujući južni tok. Sva ulaganja e, bit će podvrgnuta istim pravilima, bez iznimaka. Ranije sam parafrazirala te sam rekla da nam je potrebna ta infrastruktura, odnosno hardware, a treba nam, e, treba nam i software, odnosno pravila. Ako želimo da zajedničko tržište funkcionira, mi apsolutno trebamo postaviti jasna pravila, urediti ta pravila. No, prije nego što to učinimo, moramo osigurati da tržište funkcionira. Zato sam nekoliko puta danas već spomenula da ulaganja koja su toliko nužna jer zapravo tek nakon tih ulaganja moći ćemo govoriti o dovršenom zajedničkom tržištu. Također sam uvjerena da će Europa, Europska unija i Energetska unija, ako želite, morati progovoriti istim glasom kada razgovaramo s partnerima izvan naših granica. Osim toga, vjerujem da je važno da progovorimo jednim glasom i prema Rusiji. U okviru Europske unije mi moramo pronaći dogovor oko toga što namjeravamo učiniti i kako namjeravamo reagirati i smatram da je to jedini ispravan način da nešto učinimo i da budemo snažniji partner nego što smo to danas jer svaka država po sebi je sigurno mnogo ranjivija od cijele Europske unije i zato je progovaranje istim glasom jedno rješenje. Gospodin Dans. Da, apsolutno točno. Trebamo progovoriti istim glasom Govorili ste dosta oko ostvarivih ciljeva. Kao što znate, Europska unija je svoju obvezu rješavanja pitanja klimatskih stavila upravo na to mjesto. A vi ćete biti glavni pregovarač Europske unije i utvrđivati ćete neke vrlo važne prekretnice, primjerice COP konferencija krajem godine, pa i priprema za konferenciju u Parizu 2015. Ako vi razumijete potrebu za ostvarivanje ostvarenim ciljevima, doista dajte nam e, neko, neki znak e, kako vam možemo povjerovati. Koji će biti taj vaš ostvarivi cilj? Dajte nam jedan vrlo jasan ostvarivi cilj i kako ćete ga ostvariti. Hvala vam lijepo na ovom pitanju. promjene na području okoliša, klimatske promjene su golem izazov ne samo za Europu, već i za druge zemlje. Ja sam prethodno spomenula da nam je hitno potrebno učiniti nešto. Sljedeće godine u Parizu do kraja 2015. trebamo E, usvojiti obvezujuće ciljeve s obzirom na klimatske promjene. Obvezujuće ciljeve koje će se primijeniti na sve, ne samo na Europu. E, ja mogu reći da ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bih to ostvarila i uvjerena sam da je to ono što će se i dogoditi u Parizu mi nismo još postavili jasne ciljeve. Ja vam mogu dati samo brojke kojima smo mi stremili u Europi. I smatram da naši partneri, Sjedinjene američke države, a i Kina posebice, bi nas mogli slijediti u postavljanju tih ciljeva. Jedino kroz e, zajedničku suradnju možemo postići e, stanje e, okoliša, zadržavanje stanja okoliša u današnjem stanju, barem to i da zadržimo to za budućnost. Uvjerena sam da su druge zemlje isto zabrinute oko tih pitanja, oni shvaćaju da nam trebaju obvezujući ciljevi i mi u Europi koristimo takozvani ETS mehanizam, taj mehanizam postiže e, ekološke ciljeve i Kina je zainteresirana za ETS. Kolege iz e, glavne uprave već su uspostavile kontakte s partnerima iz Kine u odnosu na to što mi daje nadu da i druge zemlje su ozbiljne u tom pogledu. Gospodin Herbert Royal. Gospođo Bratešek, e, e, postavljena su e, pitanja u energetskoj uniji koja su bila slična, a vi ste dali slične odgovore što mene iznenađuje. Što se tiče vašeg političkog, e, političke povijesti, tu e, ste vi rekli e, da Europa treba govoriti istim glasom i prema unutra, prema zemljama članicama ili prema van, prema Rusiji i drugima. Onda se postavlja pitanje zašto mislite da vi, upravo vi s vašim kvalifikacijama ste pri, ste zapravo prikladna osoba za taj posao. Koje su te vaše posebne kvalitete e, da osigurate to e, zajedničko nastup država članicama i taj zajednički nastup prema, prema van? E, meni se čini da to što ste davali stalno iste odgovore na, na pitanje, to je samo prednost jer ste pokazali da ste dosljedni. Hvala vam lijepa na ovom pitanju uvaženi zastupniče u Europskom parlamentu. ako želimo biti snažniji, onda ono što trebamo učiniti s obzirom na druge e, treće zemlje jest osigurati zajednički nastup, zajedničku frontu. To je ono što je od izuzetnog značaja i zato ja to toliko naglašavam. Protekli godinu i pol u kojima sam se morala u velikoj mjeri boriti kako bih uvjerila međunarodna financijska tržišta da Slovenija neće bankrotirati, iako su svi mediji, političari u Sloveniji i u inozemstvu čvrsto vjerovali da će Slovenija e, pasti na koljena. Ja sam poduzimala mjere koje su jasno e, naznačile da ja zaista stojim iza svojih riječi i svojim dijeloma. I to ću činiti i kao potpredsjednica komisije, naravno ako me potvrdite u tom mandatu kao potpredsjednice i povjerenice. Morate shvatiti da ja ne djelujem sama. Ja nisam sama u svemu ovome. Moji kolege povjerenici a i predsjednik komisije tamo gdje je to potrebno, će uvijek e, raditi zajedničkim snagama. A ono što je još i važnije od toga tko će pregovarati o čemu je činjenica da svi mi u komisiji govorimo istim jezikom i istim glasom unutar kolegija povjerenika ne bi trebale postojati razlike, mi trebamo govoriti istim jezikom, a nova struktura kako predlaže predsjednik Juncker će nam upravo to omogućiti. Sigurna sam da iskustvo koje sam stekla proteklih eh, godinu i pol eh, kada E, sam rukovodila zemljom tijekom e, razdoblja to, te naše mlade države će pomoći. Hvala kolega Pošima je. Gospođo Bratušek, vi ste uspjeli stavili Gospođo Bratušek, vi ste uspjeli stabilizirati položaj, e, situaciju vaše zemlje, a zatim ste odstupili. Jeste li odstupili zato što ste bili malo uvrijeđeni, jer vjerujem da ste trebali nastaviti u svojoj funkciji, nije bilo objektivnog razloga da odstupite, jer da e, u protivnom bi e, ovdje bio jedan drugi kandidat koji je vlada u Sloveniji predložila. E, zanimljivo je da vi na početku uopće niste bili na popisu kandidata, ali e, ste na kraju istaknuti kao jedini kandidat. E, mislim da je to doista nemoralni i koruptivni čin i koji sada istražuje antikoruptivno povjerenstvo. Što će se dogoditi ako ta istraga završi zaključkom da je prekršeno zakonodavstvo? Hoćete li u tom slučaju odstupiti ili ćete zadržati svoju poziciju? komisiji. Hvala vam lijepa što ste mi ponovno evo dali priliku da objasnim što se dogodilo u Sloveniji s obzirom na imenovanja. Ja sam uvjerena da je ovo jedna interna politička igra. Slovenija je poslala popis tri kandidata Briselu ja ne znam o kojem popisu vi govorite ili koji popis ste vi vidjeli, no jedini popis koji je slovenska vlada poslala Briselu je onaj koji je između ostalog sadržavao i moje ime. Predsjednik Juncker je imao mogućnost odabrati i možda i nekog drugog kandidata. Na popisu je bio još jedan muški kandidat i jedna kandidatkinja. Eto toliko o mom imenovanju. Ne znam za druge zemlje, ali u Sloveniji do sada nije e, bio problem ako ste bili kandidat za drugu političku funkciju dok ste obnašali e, u tom trenutku drugu političku funkciju jer unutarnja politička pitanja e, u Sloveniji su takva da su stvari malo izmakle kontroli kao što jesu. Ja sam već prethodno e, rekla da ja osobno nikada nisam imala baš nikakvih problema sa zakonom i možete mi vjerovati da sam E, osoba koja čvrsto vjeruje u borbu protiv korupcije, e, komisija za borbu protiv korupcije, policija i pravosudni sustav svi surađuju e, i surađivali su dok sam bila predsjednica vlade jer mi smo znali djelovati u slučaju sukoba interesa ili kršenja zakona. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Vi još niste odgovorili na pitanje prethodnog govornika, a to je pitanje hoćete li odstupiti ako se pokaže da su e, zapravo ova terećenja oko korupcije istinita. Stoga vas molim samo jasno da nam kažete da ili ne. A moje drugo pitanje odnosi se na državna jamstva e, koje komisija treba odobriti u e, iznosu 17 milijardi funti za nova atomske e, nuklearne elektrane i koje bi trebala jamčiti određenu tarifu opskrbe energijom. Stoga moje pitanje je vama kako e, je vaš stav prema tom narušavanju konkurencije i kako e, je e, to pomirljivo sa vašim prioritetom naglaska na obnovljivim izvorima energije. Ovdje se radi o neopravdanim subvencijama i molim vas za konkretan odgovor, a ne za izbjegavanje odgovora. Zahvaljujem na pitanju. Već sam ranije rekla da sam svjesna kako političari trebaju reagirati u slučaju da dođe do kršenja propisa. Međutim, smatram da je još jedan put bitno istaknuti da u ovom slučaju niti jedna od institucija nije došla do zaključka da je došlo do koruptivne radnje. Riječ je bilo o glasinama e, koje su se mogle čuti u ovoj zgradi posljednjih dana. To je sve što vam mogu reći na tu temu. Kad sam bila u povjerenstvu za suzbijanje korupcije, dobila sam jamstva da nema nikakvih postupaka protiv mene. Što se tiče nuklearnih elektrana, već sam rekla koja je po mom mišljenju zadaća Europske komisije. Međutim, državne potpore moraju se odobravati sukladno pravilima. Ne smiju se zaobilaziti pravila i državna potpora se ne može dati ukoliko se ne poštuju odgovarajuća pravila. Spomenuli ste ovaj slučaj od 7 e, milijardi eura, ispričavam se, ali nije mi poznat taj predmet, barem ne trenutno. E, naravno, ispitat ću o čemu se radi. Hvala lijepa. Sada riječ dajem kolegici Jardeli. Hvala, gospođo Bratušek. Htjela bih dobiti od vas konkretne odgovore ja ću vas pitati nešto vezano uz države članice koje su energetski izolirane. Zaključci 2011. godine navode da će do 2015. godine situacija biti tako da niti jedna država članica neće biti izolirana iz mrežne infrastrukture za plin i električnu energiju. Daleko smo od tog cilja. Koja je vaša vizija za države članice koje su trenutno u izolaciji i kako ćete se pobrinuti da se ispune ti ciljevi? Malta bi htjela izgraditi jedan plinovod, međutim za to je potrebno dobiti pomoć Europske unije i treba nam stručna pomoć. Što ćete poduzeti kako bi se ti projekti što je prije moguće dovršili? Isto tako postoje propisi koji govore o tome da se dozvole moraju dati u dvije i po godine. Kako ćete se pobrinuti da se poštuju te mjere? Ja, eh, pravzaprav se danas eh, cijelo zaslišanje vrtimo okrog... Hvala. Tijekom ovog ispitivanja bilo je riječi o infrastrukturi, infrastrukturnim projektima. Ja sam u potpunosti svjesna da u Europi postoje dva velika problema u tom smislu, dva izolirana otoka kako ste rekli. teško da ću ja moći promijeniti nešto što se dogodilo ranije. Mnogo toga se trebalo odraditi prije 2009. ali to nije učinjeno u energetsko, u strategiji za energetsku sigurnost imamo 33 projekta, dakle koja su tamo navedena. To su projekti koje je žurno potrebno provesti ako želimo osnažiti energetsku infrastrukturu. To se nadovezuje i na ovaj problem koji ste vi spomenuli. Da, i to je naša obaveza, naša je zadaća. A oni projekti koji do sada još nisu pripremljeni ili se još nije počelo s provedbom do sada, e, ne znam što da vam kažem. Ne mogu mijenjati ono što se nije odradilo ranije. Možemo krenuti od ovog trenutka. Projekte treba bolje pripremiti i ja ću e, uložiti velike napore kako bi se ti najvažniji hitno potrebni projekti iz strategije energetske sigurnosti proveli na način kako to i treba. No, isto tako sam svjesna da energetska sigurnost u velikoj mjeri ovisi o dovršavanju unutarnjeg tržišta. A sada riječ ima kolegica Spiraki. Hvala predsjedatelju. Dopustite mi da kažem da inzistiram na ovom pitanju jer je to za mene jedno načalno pitanje. Tu sam. Gospođo Bratušek, tijekom e, parlamentarnih izbora 2014. godine u vašoj kampanji bilo je mnogo slogana protiv Europske unije. Najprije ste spasili Sloveniju od Brisela, sada nam ovdje u Briselu kažete da ste Europu spasili od slovenskih problema. Naravno imate pravo promijeniti stajalište preko noći, no htjela bih reći da to nije bio jedini slogan koji ste koristili. Vivel komunizmu je teško antifašistička izjava. Ja smatram da je to bila izjava protiv europskih vrijednosti. No isto tako ste sudjelovali na jednom događanju protiv Europske unije gdje je rečeno da je Europa banda lopova. Je li to isto tako antifašistička pjesma? I imam još jedno pitanje ako uistinu vjerujete da ste prava osoba za ovu dužnost, onda bih vas pitala, smatrate li hvala, hvala, da su vaše osobne vrijednosti sukladne sa vašom budućom ulogom potpredsjednice komisije? Hvala na pitanju. Zahvaljujem na pitanju. Hvala vam što ste mi dali priliku da odgovorim još jedan put vezano uz istu temu. Prije svega izjave se moraju temeljiti na činjenicama. Ja nikada nisam napisala ili rekla bilo što što bi ljude navelo da me percipiraju kao nekoga tko je protiv Europe. Ja sam ponosna na to što sam Slovenka i ponosna sam što sam Evropljanka. Također sam ponosna što sam kao predsjednica vlade uspjela izvući našu zemlju iz vrlo duboke krize, bez ikakve pomoći. Europa bi trebala biti ponosna na Sloveniju što je samostalno riješila svoje probleme. Jer na kraju krajeva rješavanje problema u drugim zemljama je skupo za sve Evropljane. I zato mogu s ponosom reći da ono što smo mi odradili u posljednjih godinu i po dana nije bilo lako, bilo iznimno teško, ali smatram da smo obavili sjajan posao. Spomenuli ste još jedan događaj kojem sam nazočila. Riječ je bilo o obilježavanju nacionalnog blagdana. Tamo su bili nazočni predstavnici političke elite. Već sam jedanput rekla da se ta pjesma u Sloveniji percipira kao antifašistička. Mislim da se možemo složiti da se Europa temelji na zajedničkim vrijednostima i ne smatram da se imam ikome i za što ispričati. kolega Kofot. Hvala gospođo Bratušek. Povjeren eh, vam je vrlo važan resor i zanima me što ćete učiniti ako postanete potpredsjednica komisije. U mandatnom pismu stoji da morate raditi na tome da Europska unija postane predvodnik u području obnovljivih izvora energije. Međutim, niste naveli niti jednu činjenicu kako to namjeravate poduzeti. Zanima me, e, naime rekli ste da moramo zadržati konkurentnost. Ima li nešto što će nas odvratiti od konkurentnosti ako krenemo prema ispunjavanju obnovljivih izvora energije i tih ciljeva? Da li smatrate da je 27% ambiciozan cilj ili da trebamo učiniti, da trebamo biti još ambiciozniji? Osim toga, zanima me kako, će, kako ćete se pobrinuti da Europa može izvoziti energiju iz obnovljivih izvora iz jedne zemlje u drugu. Hvala. Hvala, krenut ću od vašeg posljednjeg komentara. Potrebna su ulaganja, ulaganja, ulaganja, ulaganja. Daću sve od sebe da bi paket koji je najavio predsjednik Juncker uistinu otišao na potrebna ulaganja. Velik dio toga trebao bi ići na projekte energetske učinkovitosti. E, kada je riječ o tim projektima, oni postižu dvojaki cilj, smanjenje emisija CO2, ali isto tako i ciljeve u području ublažavanja klimatskih promjena, te nam to može pomoći da smanjimo ovisnost o uvozu. Na taj način Europska unija može postići veći stupanj energetske neovisnosti. Ciljevi o kojima je danas bilo riječi, dakle ciljevi koji se odnose na obnovljive izvore energije, za neke zemlje predstavljaju nešto što nije u potpunosti prihvatljivo. Na sastanku Europskog vijeća trebao bi se postići dogovor da do 2030. godine udio obnovljivih izvora energije bude najmanje 27%. Neke države će taj cilj postići lakše, neke teže. Znam da se ponavljam, ali sukladno odredbama temeljnih ugovora države članice su odgovorne da samostalno urede svoj energetski miks. Ne možemo postavljati pravila u onim područjima gdje to nije dopušteno odredbama ugovora. Međutim, ako se dogovori zajednički cilj, uvjerena sam da ćemo raditi sve, na to, sve kako bi se taj cilj postigao. Nuno Hvala, gospođo Bratušek. Ovisnost o Rusiji je oko 60%, a do 2035. taj stupanj ovisnosti mogao bi se povećati na 80%. To je trend koji treba preokrenuti. Danas sam čuo da bi Portugal i Iberski poluotok mogli u tom smislu odigrati ključnu ulogu. 7 od 12 LNG terminala nalazi se na Iberskom poluotoku. Mogli bismo zamijeniti 50% uvoza iz Rusije ako kada bismo imali mrežu. Međutim, interkonekcija između Francuske i Iberskog poluotoka iznosi samo 1,6%. 2002. godine utvrđen je cilj od 10% među svim zemljama do 2012. Mogli bismo zamijeniti ruski plin preko Portugala i Španjolske kada bi postojala mreža. Zanima me što možete reći na tu temu. Hvala na pitanju. Da ponovim još jedan put. Važna je infrastruktura. Infrastruktura je razlog zbog kojeg naše unutarnje tržište ne funkcionira kako bi trebalo. Još jedanput naglašavam činjenicu da treba povezati države članice, regije i pojedina područja unutar država članica kako bi se osigurao prijenos energije. U potpunosti se slažem s vama i s vašom tvrdnjom Mogu samo još jedanput ponoviti da ću poduzeti sve što je u mojoj moći kako bi se ta prijeko potrebna infrastruktura izgradila što je prije moguće. Ne mogu sama mijenjati stvari, posebno ne mogu utjecati na ono što je trebalo odraditi u prošlosti. Mi smo propustili neke prilike, no trebamo sada početi raditi na tome. I to punom parom. Predsjednik Juncker je vrlo jasno naveo da će veći dio ovog e, iznosa ići na energetsku infrastrukturu. Samo međusobno povezano unutarnje tržište može jamčiti energetsku uniju koja dobro funkcionira. Hvala, gospodin Grote. Gospođo Bratušek, vi kao potencijalna potpredsjednica komisije, evo ovdje gotovo tri sata niste ni jednom spomenuli riječ trgovanje emisijama. Govorite o ulaganjima u budućnosti. Što je za vas prihvatljiva cijena CO2? da se odviju te ulaganja u budućnosti. Koliko e, tih CO2 certifikata moramo maknuti iz trgovine emisijama kako bismo imali funkcionalnu trgovinu s CO2? Najljepša hvala. Ja, mogoče je moja napaka da tega nisam... Zahvaljujem na pitanju. Da, moja je greška što sam to propustila spomenuti. Međutim, nitko mi nije postavio pitanje. Ali slažem se, mogla sam se na to osvrnuti. Uvjerena sam da je taj financijski mehanizam važan za postizanje ekoloških ciljeva koje smo si zacrtali. Što se tiče cijene, teško je mi možemo odrediti. Tržište će odrediti cijenu. No činjenica je da je ova kriza utjecala i na ovo područje. Cijena emisijskih kupona danas je ispod očekivanja. Osobno podržavam uvođenje takozvane tržišne pričuve. Kao što ste spomenuli, Prijedlog bi bio da se uvede ta pričuva 2021. godine. Neke su države predložile da se to uvede ranije, o tome se još vodi rasprava, no ja vjerujem da je to ispravan mehanizam i smatram da bi takav tržišni model trebao nastaviti dobro funkcionirati. Vjerujem da ćemo kroz taj mehanizam moći bolje postići ciljeve u području zaštite okoliša. Da, to je važno i da podržavam uvođenje e, takozvanog za e, takozvanog um, instrumenta za tržišnu stabilnost. E, hvala, Peter Lize. Hvala gospodine predsjedavatelju, gospođo kandidatkinja za dopredsjednicu. Ja bih vam još jednom dao priliku da odgovorite na neka konkretna pitanja i to konkretnim odgovorima. nemate samo ovih dvije minute, vi imate i onih pet minuta na kraju u kojima možete obuhvatiti odgovore na pitanja. Vaš partner e, u komisiji, Mikela Marija Skanjete, je ovdje u e, srijedu e, ušao u sasvim konkretne obveze. Rekao je da želimo konkretne konkretno obvezujući cilj od 30% učinkovite energije, jačanje e, trgovine energijom e, rekao je da preferira taj novi mehanizam i osim toga e, i vrlo je konkretno govorio o ciljevima nakon 2030. Poznajete li te obveze koje je gospodin Kanjete izrazio ovdje? Da li ćete ga podržavati u tome ili zaostavljati? I kako, drugo pitanje, ako u komunizmu e, možete li razumjeti ovaj nemir koji osjećamo zbog tih antifašističkih pjesama koje ste pjevali? Um, najlepša hvala. Bom to uh, pesem, mislim da sam... Hvala lijepa. Mislim da sam već dovoljno rekla o toj pjesmi, ali evo mogu ponoviti. Ta se pjesma u Sloveniji doživljava e, kao antifašistička pjesma. To je značenje. Ta se pjesma pjevala i kada se Slovenija borila protiv bivšeg režima. E, iskreno mislim da to nije problematično. Što se tiče obveza, ja sam e, u potpunosti svjesna tih obveza i zato sam danas u više navrata spomenula da u ovom trenutku imamo najmanje 27%, dakle to je cilj za obnovljive izvore energije i cilj od 30% kada je riječ o energetskoj učinkovitosti. Ja i osobno podržavam te ciljeve u tom smislu nema nikakvog neslaganja između mene i kolega. Kao što je ranije rečeno, a vezano s to tko će nazočiti pojedinim događajima na međunarodnim forumima, to nije toliko važno. Bitno je da govorimo jednoglasno i da se zalažemo za ispunjenje istih ciljeva. Kada je riječ o zajedničkim ciljevima za 2050. Uvjerena sam da ćemo se moći zajedno s partnerima u svijetu dogovoriti oko tih ciljeva, a to je da se smanje emisije za 80%. Ja vjerujem da ćemo se usuglasiti e, kada je riječ o preuzimanju tih obveza s ostalim partnerima i da ćemo moći i da trebamo doći do ciljeva koji su još više obvezujući. Hvala lijepa. Dopustite mi najprije da se formalno zahvalim svim kolegama koji su postavljali pitanja. Zahvaljujem se kandidatkinji za povjerenicu na odgovorima. Mislim da su svi kolegi očekivali nešto više detalja u odgovorima. Stoga molim gospođu Bratušek da sada pređe na zaključnu izjavu i možda bi nam tu mogla dati neke pojedinosti koje nije stigla reći kada je odgovarala na pitanja. Izvolite gospođo Bratušek. Hvala lijepa. Prije svega dopustite mi da vam se zahvalim na postavljenim pitanjima i na tome što ste mi dali mogućnost da na njih odgovorim. Zahvaljujem e, gospodinu Junkeru koji mi je dao tu mogućnost da budem danas u ovoj dvorani. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o viziji energetske unije, te da vam dam također i neke konkretne podatke. Situacija u kojoj smo se našli nameće nam reakciju. Nakon krize 2009. godine nismo bili dovoljno napravili kako bismo zajamčili e, veću energetsku sigurnost e, po pitanju opskrbe. Moramo imati takvu jednu stabilnu energetsku uniju koja mora imati ciljeve usmjerenika budućnosti. U osnovi potrebna nam je i klimatska politika koja će biti usmjerena budućnosti. Tu su ciljevi jasni. Prije svega trebamo ostvariti ciljevi za 2020. godine 20% manje stakleničkih plinova, imati 20% obnovljive energije i e, smanjiti za 20% energetsku potrošnju. Ciljevi za 2030. godinu su sljedeći 30% smanjenja potrošnje energije i tu zaista imamo veliku e, priliku da primjenjimo projekte e, smanjenja energetske potrošnje. Time će se otvoriti nova radna mjesta i omogućit ćemo zeleni gospodarski rast. Naš drugi cilj je da se 20, za 27% poveća kvota, odnosno da imamo kvotu od barem 27% obnovljive energije. Ciljeve o kojima smo govorili za 2050. godinu, mislim da ćemo te ciljeve e, za te ciljeve pridobiti i e, druge zemlje i tu bismo dalje trebali nastaviti sa smanjenjem emisije. Osnovni elementi energetske unije su prije svega bolje funkcioniranje unutrašnjeg tržišta. Zato nam je potrebno da imamo bolju infrastrukturu. Moramo imati međusobno bolju povezanost energetskog sektora. Moramo povećati i konkurentnost. To je važno kako za naše gospodarstvenike, tako i za građane. Što se pak tiče prijelazka na e, energiju, odnosno gospodarstvo gdje će se manje, e, gdje će biti manje emisije uljenka. To ćemo postići uz obnovljivu energiju i bolju energetsku učinkovitost. To su dva cilja koja će nam omogućiti da i smanjimo ovisnost o uvozu energenata. Morat ćemo ojačati zajedničku djelatnost kako bismo to ostvarili i to e, moramo zajednički djelovati pred međunarodnim partnerima. ćemo dakle tu e, veći značaj, veći teret. To ćemo moći uspjeti ostvariti samo budemo li imati zajedničke stavove. Budete li mi to omogućili, ono što ću morati žurno napraviti jest pripremiti plan za izvanredne situacije. To ću trebati pripremiti za budućnost i za slučaj da e, u Europi ne bude dovoljno plina. Moji suradnici već pripremaju taj dokument koji bi trebao uskoro biti dostupan. Uvjerena sam da viziju imamo, da imamo i ciljeve. Imamo također i put koji će nam omogućiti da ih ostvarimo. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Alenka Bratušek, gospođo Bratušek, hvala vam na završnoj riječi. Hvala kolegama iz odbora Envi i odbora ITRE. Hvala također i svima onima koji su danas bili nazočni ovom saslušanju u dvorani kao i onima koji su ga pratili putem interneta. Samo nekoliko informacija. Večeras u 20 sati sastanak koordinatora odbora ITRE, a sutra ćemo se svi sastati, svi članovi odbora ITRE, na saslušanju u 10 ujutro saslušanju gospodina Jirkija Katajnena. Puno hvala. Evo i nekoliko dodatnih informacija. Oprostite, moram još nešto dodati. Dodatne informacije za kolege iz odbora Envi. Naš sastanak e, koordinatora s ciljem procjene ovog saslušanja održat će se od 19.30 do 21 sat. A nakon toga započeći zajednički sastanak koordinatora dvaju odbora ITRE i ENVIA od 21 do 22 sata. Hvala lijepa.